Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. E, dobro jutro svima, započinjemo sastanak. Imate pred sobom dnevni red. Ne znam, smatrate li da treba nešto izmijeniti? Ako ne, sačekat ćemo e, gospođu Veržja, ali dobro, dok ona dođe možemo krenuti sa e, priopćenjima. U ime pododbora bih e, željela izraziti sućut i solidarnost sa žrtvama e, potresa u Ekvadoru. Međunarodna pomoć se sakuplja i to poprilično brzo, ali mi kao e, pododbor želimo izraziti solidarnost sa svim ljudima u Ekvadoru. To je bila današnja tužna vijest, a dobra vijest je, kao što znate, jučer ujutro su oslobođeni Arif Sileja Yunus. Za njihovo smo se oslobađanje borili u ovom parlamentu već, već godinu i pol, zapravo čak skoro dvije godine se borimo za njihovo oslobađanje. I eto, napokon su izašli iz eh, zatvora i jučer su se sastali sa kćeri Dinarom, ona je isto tako bila u ovom parlamentu nekoliko puta. sada moraju dobiti liječničku pomoć, ali slobodni su. I u rukama e, zdravstvene službe njihove zemlje. U Strasboru je parlament usvojio tri e, rezolucije o Pakistanu, o e, napadu u Lahoreu, zatim rezolucija o Hondurasu i situaciji u braniteljima ljudskih prava u toj zemlji. Znate da danas poslije podne na saslušanju ćemo razgovarati o vrlo velikom problemu otimanja zemljišta i kršenja ljudskih prava e, u velikom broju zemalja diljem svijeta. S nama će biti e, kćer Berte Kaseres. ona se pretvorila u simbol e, borbe za zaštitu dostojanstva osoba i za e, očuvanje zemljišta, to jest zemlje od kojih ti ljudi žive. Stoga imat ćete danas poslijepodne mogućnost da mm, direktno od nje čujete što se događa u Hondurasu. E, ne samo da ta situacija se nije poboljšala, već se u proteklih nekoliko tjedana i pogoršala. Zatim parlament je usvojio i hitnu rezoluciju o Nigeriji Mm, sve su to stvari koje e, direktno utječu na, na naš rad. Zatim usvojio je parlament i izvještaje za 2015. za Tursku, za Albaniju i za Bosnu i Hercegovinu. Zatim izvještaj o situaciji u e, Mediteranu te potreba za globalnim pristupom prema rješavanju problema migracije te e, izvještaj o strategiji Europske unije za zemlje Središnje Azije. Danas e, prva točka na dnevnom redu je e, izvještaj ljudska prava i migracije u trećim zemljama, e, izvjestiteljice gospođe Veržja. Želim joj čestitati na njezinom radu i potaknuti je da nastavi dalje u istom stilu. Još ima jako puno posla na tom izvještaju i ću joj sad odmah riječ i naravno još jednom zahvaliti na svom njezinom radu. Hvala vam i izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ispričavam se što sam malo kasnije došla na sastanak, imala sam nekih problema u prometu. Ne znam jeste li spomenuli brod koji se prevrnuo na Mediteranu, 400 ljudi je poginulo. kad već govorimo o lošim vijestima, mislim da trebamo uputiti određenu misao onima koji su izgubile li živote. Većina njih dolazi s roga Afrike, većinom su Somalci i Sudanci. Dakle, mislim da situacija u tim zemljama prije svega e, zapravo je nešto čime se upravo bavi naše izvješće. Htjela bih E, zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni s kojima sam se susrela više puta ili kolektivno ili pojedinačno. Hvala vam e, na svim amandmanima. Imamo 300 e, amandmana i mislim da će još biti malo posla pred nama kako bismo došli do konsenzusa. Već sam sastavila dvadesetak kompromisa i htjela bih zahvaliti e, tajništvu i suradnicima iz moga kluba i mojim vlastitim suradnicima koji su dali svoj doprinos ovome dokumentu. Općenito govoreći, mislim da ćemo moći doći do kompromisa u velikoj većini e, pitanja o kojima se raspravlja. Ako svi daju svoje svoj doprinos, ako svi ulože napore, mislim da će ovaj tekst e, biti rezultat, odnosno e, da ćemo moći postići veliki konsenzus. Kao što ste rekli, gospođo predsjednice, izvješće, jedno izvješće je usvojeno na plenarnoj sjednici, a radi se o izvješću o migracijskoj politici na Mediteranu. E, nije cilj e, tog izvješća da se ponovno usredotočujemo na to pitanje, već da se e, bavimo tim pitanjima izvan Europske unije i da zapravo damo jedan globalni pogled na migraciju a to je nešto što je navedeno i u uvodnim e, izjavama izvješća da vidimo e, što su to ljudska prava i na koji način e, vanjskim djelovanjem Europska unija može dati pozitivan doprinos sprečavanju kršenja ljudskih prava. Ima tu nekih problema, ali već sam rekla izvjestiteljima u sjeni. Imamo određenih problema s određenim amandmanima E, koji se odnose isključivo na europsku politiku, a njih treba e, prilagoditi trećim zemljama, jer to o čemu amandmani govore odnosi se baš na Europsku uniju, dakle o tome ćemo trebati razgovarati. Relativno sam optimistična. Sastaćemo se iduće srijede kako bismo prvi put razgovarali o deset kompromisnih prijedloga. Htjela bih na kraju istaknuti da bih željela da se kompromisni amandmani e, sastave na francuskom jeziku jer je to moj radni jezik mi ćemo poslati amandmane i na engleskom i na francuskom jeziku, ali želim da onaj tekst koji se smatra vjerodostojnim bude tekst na francuskom jeziku, jer ja doista nisam sposobna raditi na drugom jeziku. U protivnom, naprosto mi stvari nisu dovoljno jasne u glavi. Dobro, gospođo Verža, e, govori mi šefica tajništva da je to nemoguće. Moj je radni jezik je francuski. Ne znam kako možemo raditi u ovom domu. Službenih jezika je 24. Minimum je da se poštuju jezici zastupnika i izvjestitelja. Već sam imala problem s e, jezičnim ispravkama izvorne verzije mog e, izvješća. Malo me zanadilo da su ispravili moj francuski. Tako da mislim da postoje određena ograničenja koja se odnose na jezičnu politiku ovog doma. Nemamo Dakle, imali, dakle, nema problema. Imamo englesku verziju, želim raditi na francuskoj verziji i želim da službena verzija bude francuska verzija, jer ja ne mogu precizno odrediti slažem li se s nečim ili nekad e, tekst nije na francuskom. Ja se u potpunosti slažem sa vama i ja sam žrtva istog tog pravila i nametanja engleskog na radnom mjestu. To je jedan od uvjeta kojeg e, mi nisu predložili kada su me e, uzeli ovdje da radim. Ali tako je. Iz tajništva mi dolaze poruke da čak i da je moguće, a nije, nema vremena. Nema vremena za poslati kompromisne amandmane na prijevod. Vi ćete se sastati e, u utorak. Stoga, ne znam što bih učinila, doista vam ne mogu pomoći i stvarno vam govorim da sam žrtva istog tog pravila. Ja ću raditi na francuskom jeziku. Radite što želite, ali ja ću raditi na francuskom jeziku. U redu. Dobro, vidjet ćemo kako ćemo se izvući iz ovoga. Ali da, to je stvarno problem i bojim se da to stvarno nije u redu. A sada riječ ima gospođa Kače Komodini iz kluba zastupnika Pučana. Hvala vam. Ja bih najprije zahvalila izvjestiteljici na njezinom radu na ovom izvješću. Mislim da ovo nije bilo, bio nimalo jednostavan posao. Kao što je izvjestiteljica rekla, ima dosta amandmana koji se uopće ne usredotočuju na odnose Europske unije sa trećim zemljama, te ne bave se rješavanjem glavnih uzoraka migracije, što je bio glavni cilj svrha ovog izvještaja. Stoga, da, morat ćemo donijeti odluku o tome što učiniti sa tim amandmanima. Ja nisam još uvijek dobila kompromise, tako da ih ne mogu komentirati. Ako će rad biti predstavljene na francuskom, bojim se da će biti problema. Doduše ja neću stvarati sama e, velike probleme jer će mi pomoći netko tko će paziti da ono što e, stoji u kompromisnim amandmanima je u skladu sa dogovorom. Ja sam zatražila sastanak sljedeću srijedu da se organizira u jedno drugo vrijeme Prijedlog za sastanak u srijedu je došao jučer, a već su predviđene druge aktivnosti za to isto vrijeme. No dobro, sigurna sam da ćemo ove logističke poteškoće uspjeti riješiti i veselim se suradnji sa izvjestiteljicom i sa ostalim izvjestiteljima u Sijeni. I još e, jedna posljednja napomena. Krenuli smo e, sa brojnim poteškoćama radom na ovom izvješću. Mislim da smo ih pokušali riješiti tako da e, osiguramo da je područje izvješća bavljenje problemom migracije u trećim zemljama. I druga stvar, da se usredotočimo na koji način Europska unija može Mm, pomoći u rješavanju uzoranka migracija. Stoga, ako vas mogu zamoliti u ovoj fazi, e, pazite da izvještaj se drži tog područja, jer u protivnom ćemo se, e, će se izvještaj previše proširiti i to će nas dovesti do sukoba s drugim e, odborama i bojim se da bismo onda mogli imati problema kod konačnog glasanja. Ali eto, osim ovoga, stvarno se veselim radu s izvjestiteljicom i izvjestiteljima u Sjeni. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Rodriguez, izvolite. Hvala. Ja ću govoriti na portugalskom. Hvala vam. E, ja se također želim zahvaliti gospođi Veržja na njezinom e, radu. Vodili smo računa ali mislim da je u principu sve dosta jasno za razumjeti i mislim da ćemo moći lijepo surađivati. Predloženo je dosta amandmana i dobro, na tome će se raditi tek sljedeći tjedan. U svakom slučaju, svi smo shvatili i svi znamo koji su uzroci migracija. Tako da mislim da ne trebamo samo govoriti o uzrocima, već pokušati e, predlagati rješenja. To su rješenja koja ćemo morati tražiti, zato što uzroke već jako dobro znamo. E, žao mi je što u izvještaju E, zapravo drago mi je da nećemo imati ideoloških problema i da ćemo lako doći do kompromisa. Isto tako ne smijemo zanemariti teme poput obuke, poučavanja, integracije u zemljama prihvata i iznad svega borbu protiv krijumčarenja ljudima. Isto tako valja dobro razmisliti o situaciji žena i maloljetnika te skupina LGBTI. Stoga ja smatram da će se izvještaj morati koncentrirati na teme poput uključivanja, poštivanja prava e, migranata i još bih iskoristila ovu priliku e, da mislim da ćemo sljedeći tjedan uspjeti pripremiti dobar konačan tekst i to zahvaljujući amandmanima. Hvala vam. Gospodina Demesmakera nema. Stoga riječ ima gospođa Vesera. Hvala vam. Ja također želim zahvaliti mm, gospođi Verža na svim njenim naporima koja se stvarno trudi na ovom izvješću i svi se slažemo da ovaj izvještaj mora predstavljati napomenu, e, pardon, nadopunu izvještaju o globalnom pristupu migraciji kojeg smo već usvojili. Kao što je rekla gospođa Verža i ostali kolege, e, na ovaj izvještaj je došlo jako puno amandmana. Rad na kompromisnim amandmanima će zasigurno biti vrlo složen, ne samo zbog e, broja amandmana, već i zbog raznolikosti. Ja sam sama podnijela nekoliko amandmana, neki od njih se odnosu i na brisanje određenih dijelova. Ali slažem se e, sa gospođom Veržja koja želi zadržati srž ovog izvještaja. I slažem se da također ovaj izvještaj mora predstavljati dodanu vrijednost cijeloj raspravi oko migraciji. Ja bih još istaknula nekoliko aspekata o kojima sam ja podnijela amandmane. S jedne strane, Ja sam željela da se ovim izvještajem e, definiram pravni okvir za zaštitu ljudskih prava migranata i to mislim da je stvarno najbitnije. Zatim postoji još jedno područje, a to su osobe bez državljanstva. Moramo uključiti sve one osobe koje državljanstvo nemaju također treba uključiti u to izvješće. S druge strane, među uvodnim e, izjavama kad govorimo o problemima i izazovima e, imigranata, smatram da bismo trebali pojasniti da mm, nacionalne vlade i parlamenti trebaju pomoći migrantima i da trebaju shvatiti da zapravo migranti mogu pomoći našim zemljama. Isto tako smatram da treba dodati nekoliko odjeljaka koji se odnose na najranjivije skupine, posebice na djecu, te e, predložila sam još jedan amandman o krijumčarenju e, ljudi i to posebice žena koje su najčešće žrtve. Što se tiče pristupa koji se temelji na ljudskim pravima, smatram da moramo zadržati integralni pristup svih naših politika, to smo već usvojili u izvještaju koji je spomenut, te e, raditi na rješavanju migratornih tokova. Neću sad ulaziti u detalje ostalih amandmana, ali molim gospođu Veržja da kompromis amandmane dobijemo što brže kako bismo mogli e, na vrijeme i na primjeren način završiti s ovim izvještajem. Hvala vam, a sada gospodin Korao, njega nema, onda gospođa Sargentini. Hvala vam. Hvala i kolegici Vrđan na njezinom e, dosadašnjem radu. 304 amandmana je stiglo i pokušati njih sve posložiti u kompromisne amandmane, to je stvarno e, težak posao. Zeleni su podnijeli amandmane koje se odnose na doznake. Priznavanje uloga doznaka u razvoju trećih zemalja a vidite koliko je poteškoća i kad je riječ o financiranju terorizma. Dakle, teško je nekim e, ljudima, nekim migrantima, izbjeglicama iz zemlje poput Somalije mm, poslati doznaku kući. Zatim, e, radni migranti i njihova prava u drugim zemljama općenita zaštita migranata u e, zemlji prihvata nije da zbog toga što ste migrant e, možete imati manja prava, tako barem ja mislim. Zatim pitanje e, više strukih državljanstava. U današnjem globaliziranom svijetu sve više ljudi ima više od jedne putovnice, a u raspravi koja postaje sve nacionalističkija E, zemlje pokušavaju izignorirati jedno od tog, tih državljanstava ili pokušavaju ukinuti jednu od tih putovnica. A to je stvarno nemoguće, pogotovo sada kad gledamo da mm, se unutar jedne obitelji čak ima više nacionalnosti. UNHCR je počeo veliku raspravu o e, interno raseljenim e, osobama koji službeno nisu migranti ali to su ljudi koji su otišli iz svojih domova i smješteni su u vlastitim zemljama, no njih se nažalost prečesto zanemaruje. Zatim zadržavanje, zbog same činjenice da ste migrant i posebice zadržavanje e, djece. I nemojte zaboraviti da u Europskoj uniji zadržavamo i djecu. Zatim e, praćenje povrata, dakle to je iz Europske unije u treće zemlje ili izvan Europske unije, kako ćemo provjeriti da ljude kad ih se pošalje natrag u e, njihovu zemlju, da li im se u toj zemlji onda poštuju ljudska prava, njihova ljudska prava. I na kraju prava neprijavljenih e, migranata, to jest migranata bez dokumenata u društvu. To dovodi do vrlo ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Znam da ću napraviti, da će vaš popis zbog mene biti još dulji, ali sigurna sam da ćete se potruditi pronaći e, mjesta to u kompromisnim amandmanima. Sargentini, voy a dar la palabra ahora. Hvala vam. A sada ću dati riječ Marini Albiol, ona je iz odbora za razvoj e, zadužena za ovo izvješće. Hvala. Najprije želim zahvaliti e, gospođi Veržija i cijelom pododboru za ljudska prava na radu na ovom izvještaju. Iz odbora za razvoj vam želim poručiti da i mi pripremamo mišljenje o ovoj e, temi. Prisilna migracija i ljudi koji moraju otići iz svojih zemalja um, to je rezultat vrlo ozbiljnih uzroka, vrlo ozbiljnih političkih, socijalnih i gospodarskih problema. I želimo istaknuti odgovornost Europske unije prema migrantima. Na primjer, jedna od točaka jest istaknuti negativne učinke rada multinacionalnih tvrtki koje su iz Europske unije u trećim zemljama. Takve su politike i dovele do osiromašenja, do iskorištavanja e, ljudskih resursa i prirodnih resursa do zagađenja. Isto tako smo istaknuli da vojne intervencije zemalja članica u trećim zemljama su dovele do kršenja ljudskih prava i samim time onda do prisilne e, imigracije. I isto tako ističemo odgovornost Europske unije da se još uvijek naplaćuje vanjski dug određenim zemljama koje su vrlo siromašne i koje ne mogu e, na taj način e, obavljati svoje javne politike. Stoga tražimo da se obriše taj vanjski dug. S druge strane ističemo da e, ljudska prava migranata se sustavno krše u Europskoj uniji te na granicama. Ovdje posebice govorimo o prihvatnim centrima i o tome kako su migranti žrtve deportacija, ilegalnog vraćanja i e, kršenja njihovih prava na zdravstvenu skrb i na obrazovanje. Još jedna poruka koju želimo poslati iz odbora DEVE jest da želimo najoštrije osuditi korištenje sredstava za razvoj za financiranje politika migracija. Vrlo često su se sredstva iz Europske unije namijenjena za razvoj koristila kako bi se u e, trećim zemljama nametnule gospodarske, političke ili migrantske e, politike. I na kraju tražimo da Europska unija hitno povuče bilo kakav sporazum o migraciji s trećim zemljama čije vlade krše ljudska prava. Mislim da je to posebno važna točka s obzirom na aktualnu situaciju i na sramotni sporazum između Europske unije i Turske. Eto, ovo je mišljenje u kratkim crk crtama. Predstavili smo amandmane i kompromise i danas popodne u odboru DEVE imamo glasanje o amandmanima i o mišljenju. I eto, i onda nakon toga ću vam poslati naš rezultat. Hvala vam gospođo Albihol, a sada gospodin Panteri. Hvala. Oprostite, nisam čuo što je rekla Marie Christine, ali moram reći sljedeće. Ja samo vas molim da pazite da da vodite računa i raspravu koja se odvija u Europskoj komisiji i o Luksemburgu jučer. E, priprema se prijedlog i bilo bi dobro da ga ovaj izvještaj usvoji. Riječ je o uspostavi euroobveznica. To su financijski instrumenti koji bi bili namijenjeni migraciji i to posebice trećim zemljama. Cilj toga je spriječiti dodatne migrantske tokove. Tako da bilo bi dobro, ako to već niste učinili, da e, i te euroobveznice i zapravo cijelu tu temu e, uvrstite u svoj izvještaj. Hvala vam gospodine Panceri. Gospođo Veržam, izvolite. Ne znam, možda je problem s prijevodom, ali nisam baš razumjela što je htio reći gospodin e, Panceri ali porazgovarat ćemo mi kako bismo se bolje razumjeli. Hvala svim izvjestiteljima u sjeni. Ovo što sam čula zapravo me uvjerilo da moramo razgovarati kako bismo našli kompromise, kako bi stavovi svih na neki način bili integrirani u izvješću. Kao što sam već rekla, više manje sam pripremila odnosno za mene su pripremili, ja sam sada u fazi potvrđivanja dvadesetak e, amandmana i zapravo pokušat ću na neki način objediniti maksimalan broj amandmana. Jer e, što veći broj amandmana bude neobuhvaćeno kompromisom, e, to će biti više frustracija. Naravno, ključno pitanje, čini mi se, da je zapravo zaštita migranata. Gotovo bih rekla da je to tek jedan, tek jedan od elemenata E, u ovoj temi. A jedna druga važna tema su duboki korijeni e, migracije. Ne smijemo e, ne smijemo inzistirati na tome što su izbjeglice, a što ekonomski migranti. To ima puno manje smisla što u zemljama iz kojih dolaze. Dakle, isto tako konvencija iz Ženeve nije prevedena u situaciju ne vidi se na situaciji na terenu. Dakle, to je nešto što trebamo stalno imati na umu, stavljati se, uživjeti se u stanje u trećim zemljama i i i ne stalno inzistirati na vlastitom pogledu na stvari jer postoje stvari koje se ne mogu primijeniti na treće zemlje i mislim da e, prije svega se trebamo obratiti, obratiti vladama trećih zemlja, zemalja. E, dakle, pitanje pravnog okvira e, za migrante jako važno. Znam da ćemo imati i raspravu s gospođom Pesera s pitanjem apatrida i migranata za mene je to pitanje jedan od uzroka migracije, ali ujedno i jedna od posljedica migracije. Jer mnoge osobe zapravo prestaju imati državljanstvo zato što ne dobivaju pravni, nikakav pravni status u zemljama u koje emigriraju i mislim da ne možemo u tekstu izbrisati e, pojam e, apatrida jer e, to neće biti zadovoljavajuće rješenje za brojne druge zastupnike uključujući i kolegicu koja sjedi do mene. Nadalje, tu je pitanje zaštite žena i djece. Naravno, tu ćemo napraviti kompromisne amandmane i mislim da tu neće biti nikakvih problema, uključujući i pitanje pritvaranja. Mislim da su tu pravila u Europskoj uniji prilično jasna. E, pritvaranje treba biti iznimka kad je riječ o migrantima, a još rijeđe za izbjeglice, a još rijeđe za djecu. Tako da mislim da moramo pronaći formulaciju koja će na neki način umiriti sve. Evo ovdje su e, nacrti amandmana, doduše nitko ih još nije primio, e, ali obećajem da ću vam ih poslati e, što je prije moguće. I obećajem da ćete dobiti verziju i na francuskom i na engleskom jeziku, ali kao što sam već rekla, željela bih da službena verzija bude verzija na francuskom jeziku. Ne želim reći da imam englesku verziju, ali ja naprosto nisam sigurna u ono što govorim kad je predamnom engleski tekst. Tako da želim da službena verzija bude francuska verzija, bez obzira na to što možemo zajednički raditi koristeći i engleski i francuski jezik. U, u protivnom ću raditi e, jezične izmjene koje neću, koje vam se neće svidjeti. I dvije ane, anegdote. Krajem e, ožujka imali smo e, izvješće o rodnoj ravnopravnosti u parlamentu. I ja sam insistirala da se e, da se jedna riječ e, piše na francuskom jeziku, dodavala sam stalno e, imala sam svađu sa E, s jezičnim službama. Radilo se o riječi e, izvjestitelj, kada se, radi o ženi, doda se slovo e na kraju riječi rapporteur I zbog toga sam se svađala. Dakle, to je francuska e, verzija. I meni je to bilo važno kao ženi. E, a imala sam isto tako još jednu bitku, ona još uvijek traje. E, ovdje se radi o ljudskim pravima. Radi se o tome da je francuski zapravo seksistički jezik. Kad se kaže e, om, muškarac, ali i čovjek, to je nešto što ima e, konotaciju da se radi o muškarcu i kada se kaže droit de l'homme, ljudska prava, ovom se treba pisati sa velikim početnim slovom h, zato da ne bi e, ta prava bila vezana samo uz muškarce, već uz sve ljude. I ne znam, pitalam se radili, pitam se radi se o meni ili je to problem jezičnih službi. Da, to pitanje još nije riješeno. Ne znam, e, važno mi je da je u tekstu koji ja sastavljam da e, se poštuje moj pogled na stvari moj jezik i to mi se čini normalnim. Dobro, napredujemo, ali htjela bih e, zahvaliti svima i najkasnije u petak, ali možda i prije e, ćete dobiti verziju kompromisnih amandmana. Tako da ćemo moći nastaviti raditi. Nadam se i na njemačkom. E, no sabemos todavía si Ne znam hoćemo li glasati 23. ili 24. zapravo u afetu. Gospodine Howitt, ja znam da ste vi brzi, pa vas eto molim da i danas budete brzi zato što već kasnimo. Hvala vam. Thank President. Can I just say as the first... Eto, javljam se kao prvi izvorni govornik engleskog i ne želim da se jezik moje zemlje bilo kome u ovom odboru nameće. E, zapravo sam vrlo zadovoljan e, time što smo govorili o feminizmu. E, svi mi bismo trebali podržavati feminizam naših izvjestiteljica, bez obzira kako se taj naziv točno zove. Što se tiče osoba s invaliditetom. E, ponavljam što smo već rekli. Gospodin Stevens e, izvrsno obavlja svoj posao. Imali smo izvrsno saslušanje, saslušanje i e, oni koji su pisali izvješće su imali veliku korist od tih saslušanja i vjerujem da će to i danas ući. Što se tiče amandmana, mojih amandmana, već sam na prvoj razmjeni mišljenje objasnio da sam e, namjerno izbjegao neke formulacije e, zbog e, količinskog ograničenja 1, 6, 12 i 25. To su ti amandmani. E, radi se o humanitarnim katastrofama. Tu je isto bilo amandmana u amandmanu 20 radi se o prikupljanju podataka i tu je bilo amandmana, stoga ću e, formulirati kompromisne prijedloge na što više jezika što bude mogao. Što se tiče e, amandmana Pučana, gospodina Korsera, e, treba vidjeti gdje je njihovo pravo mjesto u mišljenju. Što se tiče podrške za e, samostalno življenje e, mogli bismo to shvatiti na e, dva načina kod amandmana 21 njemu dajem podršku to je kompromis gospodine Demesmak je bio vrlo vrijedan što se tiče subsidijarnosti ne znam je li tome pravo mjesto ovdje ASAM, e, financijska kontrola, e, dajem podršku, 18 e, upravljanje u kriznim situacijama, mislim da ćemo imati kompromis, 14 mislim da je to kompatibilno, 15 što se tiče pristupa i pristupačnosti ili dostupnosti, mislim da ćemo naći kompromis između jednog i drugog. 18. Obiteljsko okruženje znam odakle to dolazi, ali ne znam je li to potrebno u ovom izvješću. Zamolio bih kolegu Demes makar da o tome još jednom razmisli. 26. To je pitanje formulacije i dajem podršku. Gospodine Kraun, tri osam dajem puno podršku, 9 kod financiranja to je dobar amandman, mogao bi ući u kompromis. 23 e, tečaj za e, izobrazbu e, i tome dajem podršku. Amandman 10 kod strukturnih fondova. Neki amandmani to kolege su mi dragi, mogli bismo se možda na te vratiti. 29 razvoj dajem podršku, ali tu imamo mišljenje odbora e, koji je nadležan i e, čekam što ćemo tu iz e, dogovoriti. Ženska prava dajete vrlo dobre amandmane za žene s invaliditetom i vjerujem da ćemo doći do kompromisa. Eto toliko od mene. Hvala lijepa gospodine Hovet, gospodine Čim. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ja ovdje govorim za gospodina Kovačeva, izvjestitelja u Sjeni, koji se danas nije mogao pojaviti. E, u njegovo ime srdačno zahvaljujem na nacrtu mišljenja koje nam je pripremio Richard. Priznajem da je to uravnotežen tekst, a i kod e, amandmana nemamo zapravo primjedbi. Naravno, možemo još malo raspravljati pa i s izvjestiteljima u sjeni. No, možda jedno pitanje koje želim artikulirati. E, možda bi tu i tamo formulacija trebala biti afirmativnija. Dakle, e, nek, to je kolega i rekao da se neke formulacije još trebaju prilagoditi. E, to bi onda lakše naišlo na podršku. Što se tiče strukturnih fondova i njihova korištenja, to je još jedna točka e, u kojoj je kolegama važno da se istakne uloga Europske unije kao najvećeg e, davatelja sredstava za razvojnu pomoć. Postoje tu i multilateralna tijela, možda bi to, na to trebalo podsjetiti, treba znati odakle e, dolazi najviše novaca, a to je naime Europska unija koja daje velik doprinos. Eto, to su najvažniji, e, najvažnije primjedbe koje smijem prenijeti u ime kolege Kovačeva. Na temelju, naravno, našeg pisanog prijedloga. Hvala lijepa, gospodin Oševicius. Hvala lijepa. E, naš izvjestitelj sjedničas Gorens danas nažalost nije mogao doći e, kako bismo raspravili o nacrtu mišljenja koji je pripremio Richard Howitt. No, mogu kratko u njegovo ime reći, iako je Charles vrlo iskusan član Europskog parlamenta, eto, nije bio u stanju e, priložiti bilo kakav amandman ovom nacrtu, s obzirom na to da je Richard e, obavio tako dobar posao. Mislimo da je tu prisutna velika ravnoteža. Ako idemo redom po e, spomenutim kompromisima. Mi ćemo se s njima vjerojatno moći složiti i želimo puno uspjeha u tome. Ovo je dobar e, prijedlog. Očito jeznje engleski jezik je vrlo prikladan za postizanje konsenzusa. Hvala. Želi li gospodin Howitt dodati nešto na kraju jezikom konsenzusa? Ne. Znači, možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. I oba izvješća, i gospođe Veržija i gospodina Howitta, su rezultat vrlo temeljitog rada. Moći ćemo i jednom i drugom mišljenju e, dati podršku za konsenzus kako bi mogli biti usvojeni i u afetu sa potrebnom većinom. E, čestitam e, oboma izvjestiteljima gospođi Veržija i gospodinu Hauitu. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda koja je važna predvidjeli smo razmjenu mišljenja sa Linom srednje, mojom e, gospođom koja sjedi s meni s lijeve. Ona je 94. dobila e, nagradu Saharov. Imat ćemo kratak uvod. Ona se od uvijek e, borila protiv e, vjerskog ekstremizma i tlačenja i diskriminacije žena. E, predviđen je bio i e, gospodin Salih Osman koji međutim nije dobio dozvolu e, izlaza iz zemlje. Vlasti Sudana su mu oduzele putovnicu kojom je htio putovati u Ženevu pa kasnije više nije stigao izraditi odnosno ishoditi vizu Gospodin Osman stoga nažalost nije mogao doći. E, on nam se javio, nažalost nemam sada tu njegovu vijest da vam je pročitam, ali čim je dobijem to ću učiniti. Sada gospođa Taslima Nasren. E, ona je ovdje e, došla na filmski festival One World i jedan je od e, stručnjaka koje, će, koje su 19. E, diskutirali o džihadu. Ovo je, e, tema je bila radikalizacija ovdje u Belgiji. Zahvaljujemo gospođi Nasrin što je došla i vrlo smo napeti e, što će nam reći. Thank you. for giving me the hvala vam e, što mi pružate priliku da vam se danas ovdje u Europskom parlamentu obratim. Vrlo sam e, zabrinuta za Bangladeš i Indiju. Znate što se tamo događa. Islamski fundamentalisti ubijaju ateiste, e, sekulariste, E, slobodoumne ljude, blogere, pisce. E, mnogo ih je već ubijeno, više od deset e, talentiranih pisaca i blogera je ubijeno. Međutim, bangladeška vlada nije poduzela ništa protiv ubojica. Bangladeška vlada vjerojatno želi iskoristiti vjeru u vlastite interese. E, predsjednik vlade Šek Hasin vjerojatno Šek vjerojatno e, smatra da e, policijski velikim uhićenjima ubojica e, bi prouzročila e, gubitak pristanka masa. I zato se to dopušta. E, predsjednica vlade kaže da nitko ne smije imati pravo da vrijeđa vjerske osjećaje međutim u toj zemlji je nužno i potrebno kritizirati dogmatsku praksu e, vjere. Žene pate od takve prakse islama. Imamo vjerske zakone koji ne priznaju jednakost e, muškarca i žene. Žene nemaju prava nemaju prava jednakosti u braku, u razvodu, u roditeljskoj skrbi. Mi nemamo zakone koji počivaju na jednakosti, nego počivaju na vjeri. I zato branitelji ljudskih prava žele postići građanska prava na temelju jednakosti a vlada nema e, interes da se takav islam reformira, ili promijeni. Nema e, slobode misli, i e, izražavanja misli u Bangladešu. Vidimo da slobodni mislioci bivaju ubijeni samo zato što su kritizirali islam. Ako kritiziraju druge vjere, to nije problem. Ali ako se kritika odnosi na islam, završit ćete u zatvoru. Ili će vas prisiliti e, na odlazak u azil. Ja sam prije 23 godine bila prisiljena da napustim svoju zemlju samo zato što su to fundamentalisti tako željeli. Vlada umjesto da se e, obrat, e, okrenu protiv fundamentalista koji su izrekli fatvu na mene i ucijenili e, moju glavu, vlada me istjerala i pokrenula postoka protiv mene zbog vrijeđanja vjerskih osjećaja. Nisam imala drugog izbora. Bio je e, izdan uhidbeni nalog protiv mene i napokon sam izbačena iz svoje zemlje. Nakon 22 godine još uvijek se ne smijem vratiti u svoju zemlju. Islamski fundamentalisti vrše e, zastrašujuće zločine protiv e, slobodnih E, mislilaca da sada živim u Bangladešu ja bih stradala e, smrtno kao i drugi e, kritičari i mislioci. Mnogi sekularni pisci morali su napustiti svoju zemlju. Neki ostaju, ali ih ubijaju, stradavaju. A umjesto da kažnjava ubojice, vlada e, proganja upravo te e, intelektualce i blogere. Blogeri e, traže policijsku zaštitu, ali je ne mogu dobiti. sada se neki od njih, njih skrivaju. Nisu svi uspjeli napustiti zemlju jer je vrlo teško dobiti vize za Europu ili Ameriku ili čak susjedne zemlje. E, ne znam e, što vi možete učiniti. Možda biste trebali reći e, predsjednici vlade da nešto poduzme protiv tih islamističkih ubojica. ubili su prije tek dva tjedna jednog, eh, jednog muškarca zato što je bio racionalist, eh, bio svjetovno usmjeren i jednostavno su ga brutalno ubili. Zašto ubijaju tolike ljude? Eh, pa čine to jer znaju da im se ništa neće dogoditi, da ih neće uhititi i zapravo ih uopće nije strah. Tako nastavljaju e, ubijati one koji ne razmišljaju vjerski, ne žele slobodu e, izražavanja e, misli za kritičare, kritičare islama. Međutim, bez e, kritike islama u islamskom društvu ne možete polučiti nikakve promjene. Bez odvajanja e, države od vjere ništa se ne može postići. To je neophodno u islamskim državama. Kao što se to nekoš događalo u kršćanskim zemljama. I kršćanski fundamentalisti su ubijali ljude koji su kritizirali e, kršćanstvo, ali vi ste to promijenili, vi ste razdvojili e, sekularnu državu od e, crkve, od vjere. I mi to trebamo učiniti u islamskim državama. Žene e, jako pate od islamskih zakona. Većine, većina žena zbog takve islamizacije nose burke krenula je islamizacija, vlada se nije protiv toga okrenula. Čak su ohrabrivali islamizaciju e, države. Dobivaju, islamisti dobivaju e, novce. Zemlje se uništavaju, a humanisti, oni koji razmišljaju svijetom su izloženi napadima. Vlade umjesto da uhićaju počinitelje ubojstava, fundamentaliste, koji su izrekli fetvu i koji ubijaju blogere Umjesto toga oni uhićuju e, racionaliste, ateiste, samo zato što su kritizirali islam. Imamo e, u Bangladešu zakone protiv vjerohuljstva i takav zakon protiv blasfemije e, primjenjuje vlada kako bi zatvarala e, slobodoumne ljude. Situacija nije takva samo u Bangladešu, nego i u Indiji. Vjerojatno znate da su hinduistički fundamentalisti ubili e, muslimane samo zato što su jeli e, goveđe meso. Oni su trgovci stokom, oni na, na tržicama e, prodaju, prodavaju meso, a hinduistički fundamentalisti su ih zato optužili i jednostavno brutalno ubili te stočare i muslimane koji e, jedu goveđe meso. Hinduistički fanatici su u Indiji nedavno ubili ateiste samo zato što su kritizirali hinduizam. Indijska vlada, međutim, nije poduzela ništa protiv tih hinduističkih fanatika koji su ubijali ljude. I u Indiji e, možemo reći da vlada koristi vjeru u vlastite svrhe, hinduističku vjeru. Nema nikakvih mjera protiv e, fanatičkih ubojica i to ih ohrabruje da i dalje čine te strašne zločine. Ne znam što treba učiniti ja sam spisateljica i pišem e, tekstove protiv e, takvih e, stanja, protiv fanatizma. Moramo postići da ljudi više ne pate zbog vjerskih zakona. Ja sam za svjetovno obrazovanje umjesto vjerskoga Možda znate da su džamije i matras, metrase zapravo e, plodno tlo e, za takav fanatizam. Njih bi vlada trebala nadzirati. Međutim, vlada, vlade ne poduzimaju ništa protiv tih zločinaca. Nikakvu mjeru u pravcu sekularizacije društva i države. Ne znam što mi pisci e, možemo učiniti. E, moje knjige zabranjuju, cenzuriraju me i u Bangladešu i u Indiji samo zato što govorim istinu. Ako kritizirate kršćanstvo, eh, židovstvo, hinduizam, nazivaju vas prosvjećenom intelektualkom, ali ako kritizirate islam, vi postajete islamofob. A nitko eh, ne želi biti po takvom optužbom i zato ljudi radije šute. Međutim, kako dugo da šutimo? Ako želimo promjenu u islamskim državama i društvima, ako želimo sekularizaciju, onda je jako važno kritizirati dogmatsku praksu islama. A to je gotovo nemoguće u muslimanskim e, zemljama. Bangladeš je nekoć bila e, svjetovna država, a sada se pretvara u islamsku. Znate za Pakistan, e, to je već islamski fundamentalistička država. Ljudi koji vjeruju u ljudska prava, u prava žena, sekularizaciju, demokraciju, pate u takvim državama. Ne znam što vi možete učiniti, ali molim vas da učinite, učinite nešto. Jer će tada nama biti lakše obavljati svoj posao. Ne želimo stradati, ne želimo da nas ubiju. Mi nismo nikoga ubili. Mi samo govorimo o ljudskim pravima, o pravima žena i o sekularizmu. Zašto danas se zato ubije? Hvala lijepa što ste me saslušali. Hvala. Čekam pitanja kolega. Bueno, um, no sé si ha levantado la mano, Ne znam je li se netko javio za riječ. Gospodin Ostervićius, izvolite. Hvala, hvala što ste došli ovdje i podijelili s nama e, činjenice koje su doista zabrinjavajuće. Imam sljedeće pitanje za vas. Ta atmosfera netolerancije je doista duboko ukorijenjena. Što je sa civilnim društvom? Kakve su opće reakcije nakon počinjenja tih kaznenih djela i nakon ubijanja od strane radikala, dakle ubijanja novinara, neovisnih istraživača, e, blogera. Postoji li reakcija društva, odnosno civilnog društva u Bangladešu? Mislim da se ljudi boje dati potporu e, sekularnim blogerima. Jer u Bangladešu je ateizam, ateist, vrlo negativna riječ i nitko ne želi dati podršku ateistima. Um, dakle, ljudi koji su vjernici misle da bi ateiste trebalo ubiti. Pa nitko ne prosvjeduje protiv tih ubojstava. I zato vlada ne poduzima nikakve radnje protiv tih ubojica. Ali zašto ljudi ne podupiru te blogere koji nikoga nisu ubili niti počinili ikakav zločin, a ubijeni su samo zato što su izrazili i izražavali svoja mišljenja koja su različita od mišljenja fundamentalista i radikalista. Bojim se da je islamizacija započela kasnih 70. godina u Bangladešu. Velik broj ljudi se okrenuo vjeri i to na ekstreman način. Oni možda nisu e, postali teroristi, ali podupiru terorizam. Mnogi ljudi podupiru ISIS i Boko Haram. I čak kad se ubijaju e, ateistički blogeri od strane radikala, e, čak obični stanovnici, građani podupiru e, te zločine. Situacija je doista loša, ali se to događa. I do, naprosto došlo je do te promjene u Bangladešu. Fundamentalizam je zamijenio e, sekularizam zapravo ne postoji sukob između kršćanstva i islama ili između hinduizma i islama, već između fundamentalizma i svjetovnosti. Sukob postoji između racionalne logike i iracionalne vjere, između inovacije i tradicije, modernizma i barbarstva, između onih koji vrednuju slobodu i onih koji tu ne vide vrijednost. Hvala vam, gospodine Panceri. che è molto difficile. Ja shvaćam da je vrlo teško razgovarati o ovoj temi. jer pred ovim vašom pred ovom vašom molbom što se može učiniti i mi imamo poteškoće zato što ne znamo kako promijeniti ovu tešku situaciju koja je u Bangladešu. Europski parlament je više puta donio rezolucije i skretao pažnju međunarodne javnosti na situaciju sa kršenjem ljudskih prava u Bangladešu. Isto tako priznajem i da je sama tema sekularizacije i islamizacije vrlo složena. Jer takve stvari se se ne rađaju samo u vjeri teško je podijeliti e, vlast između spiritualnih lidera i svjetovnih. No, ja vidim dva moguća puta kako bismo mi mogli pomoći. Prvo je zatražiti od Europske komisije da u okviru sporazuma e, o suradnji sa Bangladešom iz 2001 da se vidi što se može učiniti kako bi se izvršio veći gospodarski pritisak na vladu Bangladeša. A druga stvar koju bismo mogli učiniti to je recimo aktivirati to jest pokrenuti raspravu u okviru parlamentarnog izaslanstva za odnose s Indijom, zato što pritisak na Indiju bi također imao učinak na Bangladeš i mislim da bismo tako mogli stvoriti bolje uvjete. Evo, ja mislim da su to dva moguća puta kojima bismo mi mogli krenuti i tako odgovoriti vašim e, molbama za pomoć. I to je nešto konkretno što bismo mogli učiniti kako bismo pokušali riješiti ovu objektivno vrlo tešku situaciju. Dakle, djelovati na gospodarskom planu kroz sporazum o suradnji, izvršiti pritisak na vladu u Bangladešu, a s druge strane djelovati i na tako važnog partnera poput Indije, koja ako želi i tekako može utjecati na ono što se događa u Bangladešu. Hvala vam. A sada ću riječ dati gospođi Tomašić i nakon toga gospođi Nasim da nam odgovori. A imamo i pismo gospodina Osmana koji nije mogao doći. E, hvala lijepa. Evo jedno vrlo kratko pitanje. E, pošto sam ja rođena u komunističkoj državi i znam kako je bilo za vrijeme komunizma, kako su prali mozak i ljudi su vjerovali ako špioniraju jedni druge da je to ispravno i da tim štite državu, tako da razumijem kako je ljudima teško u Bangladešu. Mene samo zanima da vam nam kažete što ljudi tamo očekuju od Zapada i što vi mislite da bi Zapad trebao, trebao napraviti da se situacija poboljša. Hvala lijepa. Yes, Mrs. Nasrin, you have the floor. Thank you. Hvala. Izvolite, gospođa Nasrin. What uh, actually the mm, free thinkers and secularists in... Što slobodni mislioci i sekularisti kojima prijete um, fundamentalisti žele? Oni žele živjeti u Bangladešu i nastaviti pisati. Oni ne žele da vlada poduzima radnje protiv njih, već protiv ubojica i protiv islamskih fundamentalista i terorista koji prijete slobodnim misliocima. Sada, zbog straha, neki sekularistički blogeri napustili su zemlju, ali to nisu dobri uvjeti, jer ako napuste zemlju, tko će pokušati mijenjati društvo u Bangladešu, jer ti ljudi su prosvjetljeni i oni su sekularisti, oni trebaju ostati u zemlji, oni su potrebni, potrebno je stvoriti slobodu slobodnog razmišljanja, potrebna je sloboda izražavanja u zemlji. Ne radi se o tome Naime, samo je privremeno rješenje potirati te slobodno misleće blogere iz zemlje. Ali potrebno je uvjeriti vladu da da fundamentalisti ne čine tu zemlju boljim mjestom za život. Kao što znate, demokratski da je, da, da je e, vlada demokratska, onda ne bi smjela kršiti ljudska prava i slobodu izražavanja. Za demokraciju je bitna sloboda izražavanja. Tako da neke vlade u nekim zemljama čini se da to ne razumiju. Govore o demokraciji, ali zapravo ne vjeruju u slobodu izražavanja isto krše ljudska prava. Tako da kada biste mogli naučiti, odnosno podučiti te političare tome, bilo bi to dobro. Hvala. Martin, por favor nos lea la a gospodina Martina sam zamolila da nam pročita pismo koje nam je poslao gospodin Osman, koji nije smio putovati iz Sudana. To je treći puta da ga sprečavaju da dođe u Brisel. Gospodine Martin, molim vas, možete na vašem savršenom engleskom pročitati pismo. It's a pleasure to read Mr. Osman's. Zadovoljstvo mi je pročitati pismo gospodina Osmana. Htio bih reći da e, engleski nije njegov materinski jezik, pa sam na brzaka ispravio neke greške. Njegova poruka je sljedeća. Nažalost, ne mogu doći u Brisel sudjelovati na ovom važnom događaju, budući da mi je e, uzen, uzet, e, uzeta putovnica kada sam putovao u Ženevu. Sudanske vlasti su mi oduzele iskoristit ću priliku da na sastanku e, s e, Europskom službom za vanjsko djelovanje i s predstavnicima DEFKO-a e, u Kartumu dva put u jednom tjednu imao sam priliku govoriti o ozbiljnim izazovima s kojima je suočena moja zemlja i rado bio, sam spreman odgovoriti na vaše pitanje, vaše dvojbe. Ponovit ću ono što sam e, rekao delegatima na sljedeći način. Prvo, ono što je najviše zabrinjavajuće je da se treba spriječiti rat između sudanske vlade i, i opozicije što dovodi do zapravo priljeva migranata u budućnosti bi sudanska vlada trebala omogućiti međunarodnim akterima da imaju e, redoviti pristup žrtvama rata, da omoguće njihovo preživljavanje te da im omogućuju da neko vrijeme ostaju u kampovima dok se situacija popravi e, kako bi se mogli vratiti svojim, svojim domovima nakon što se ostvare sigurnosni uvjeti. E, potrebni su pregovori između zaračenih strana, e, drugačiji pregovori od onih e, koji se odvijaju trenutno u sa Bebi koji su predstavljaju neuspjeh. Drugo, sudanska vlada smatra se pametnom vladom koja koristi e, izbjegličku krizu da bi zapravo riješila vlastite interese u suradnji s međunarodnom zajednicom. Oni zapravo pozivaju više e, izbjeglica da dođu u Sudan, uključujući e, teroriste i oni to koriste za novu suradnju s Europskom unijom i s drugim zemljama i traže više kompromisa i dopuštaju više kršenja ljudskih e, prava, a s druge strane traže financijsku potporu. žrtve genocida i kršenja ljudskih prava bit će vrlo tužni ako zapravo se iskoriste za e, to da sudanska vlada postiže svoje interese na njihovu štetu, odnosno koristeći ih. E, potrebno je promijeniti politiku prema žrtvama rata i treba se boriti protiv nekažnjavanja e, kroz post, a postojeći zakoni potiču kulturu ne nekažnjavanja i neodgovornosti. Ispričam se, ovo baš nema puno smisla kada ovako čitam. Treba utjecati na pravosuđe kako bi e, kako bi zaštitili žrtve. I užasi se događaju čak i nakon obraćanja Međunarodnom kaznenom sudu. I počinitelji i dalje nisu u rukama pravde i samim time su potaknuti da čine, počinjuju i dodatne zločine. Da se situacija popravi, ljudi ne bi željeli otići, već bi ostali pobunjenici su također odgovorni jer ne žele sudjelovati u mirovnim inicijativama i ne sprečavaju svoje članove da krše međunarodne konvencije doprinose nesigurnosti koja dovodi do raseljavanja. Međunarodna zajednica je odgovorna za e, nastavak darfurskog genocida Europska unija mora revidirati svoja stajališta vezano u svoju odgovornost za genocid i e, nepravdu ako želi e, držati do svojih e, načela i vrijednosti izraženih u, u suradnji sa sudanskim vlastima unatoč ograničenom eh, mogućnosti za angažman ipak mogu doprinijeti mirovnim naporima i sprečavanju kršenja ljudskih prava ne samo u ratnim područjima eh, već i u drugim područjima gdje temeljna prava poput slobode izražavanja eh, su uskraćena. Nadam se da ja isto tako mogu dati svoj osobni doprinos tome. Salih Ozman. Hvala gospodine Martin. escribiremos una... Poslat ćemo i mi pismo gospodinu Osmanu kako bi znao da su njegove riječi saslušane u ovom odboru bez obzira na to što mu nije bilo dozvoljeno putovati. Naravno nastavit ćemo i pokušavati dovesti ga u Brisel zato što ja smatram da je on jedan, jedna od ključnih e, osoba u Sudanu i u mm, području razvoja u toj zemlji. Na kraju krajeva dobio je i nagradu Sekarov, a mi se za naše dobitnike moramo brinuti. Hvala vam još jednom, gospodine Martin, što, ste, što smo preko vas čuli glas gospodina Osman Isto tako, najljepša hvala i gospođi Nasrin što je došla. Nastavit ćemo suradnju sa vama i želim vam čestitati još jednom na vašem radu i na vašoj velikoj hrabrosti. Hvala vam. y ahora eh, tienen eh, ustedes el eh, workshop sobre derechos humanos. A sada imamo radionicu o stanju ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. Eh, radionicom će predsjedati gospodin Tokes. We should start now. Yes. yes. Please sit down, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, izvolite sjesti. I say hello to everybody. Uh, pozdrav svima. E, želim dobrodošlicu svim sudionicima i članovima koji su došli na današnju radionicu, uključujući i članove odnose Europskog parlamenta, zadužene za odnose s Korejskim poluotokom. E, zahvaljujem stručnjacima koji su danas došli, koji će nam ponovno koji će nam pomoći da steknemo bolji uvid u jedan od e, najtežih slučajeva gdje E, međunarodna zajednica e, traži odgovornost za teške, teške povrede ljudskih prava. E, posebna zahvala doktoru Liju, veleposlaniku za ljudska prava Republike Koreje, koji je prešao dugačak put iz Seola da bi nam se danas pridružio. Pododbor za ljudska prava odlučio je pravodobno od, organizirati ovo događanje kako bi stekao bolji uvid u stanje i političke odluke s ciljem kažnjavanja stalnih kršenja ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. Podsjećam na zaključke UN-ove komisije, odnosno e, istražnog povjerenstva UN-a, te podsjećam na rezolucije e, koje spominju e, široko rasprostranjene zločine protiv e, čovječanstva i pozivaju da Vijeće sigurnosti UN-a se zbog toga obrati Međunarodnom kaznenom sudu. U ožujku ove godine UN je odlučio uspostaviti panel stručnjaka koji će e, se baviti upravo tim pitanjem odgovornosti. Gospodin Darusman je posebni UN-ov e, izvjestitelj za Sjevernu Koreju, te je član međunarodnog e, tog istražnog povjerenstva. Nažalost, nije mogao danas doći. Bio je vrlo aktivan i rekao je da tijekom predstavljanja njegovog zadnjeg e, izvješća u ožujku da se međunarodna zajednica mora pobrinuti da se Kim Jong-un i visoko rangirano vodstvo Sjeverne Koreje mora suočiti s e, optužbama zbog počinjenja teških e, kaznenih dijela zločina protiv čovječanstva u Sjevernoj Koreji i bitno je da se e, kršenje ljudskih prava i dalje smatra mm, jednom od prioritetnih tema u međunarodnoj zajednici. UN novo vijeće za ljudska prava i rezolucije UN-a pokazuju zapravo dovele su do, jednog, do, do uspostave, odnosno osnivanja istražnog povjerenja, povjerenstva važno je na neki način imati um, kontakt sa Sjevernom Korejom na temelju uh, humanitarnog dijaloga i putem programa humanitarne pomoći. Ali s jedne strane, a s druge strane um, ustrajati na diplomatskom pritisku i sankcijama posljednja nuklearna e, testiranja i lansiranje raketa e, koje je potvrdio Pyongyang zabrinjavaju međunarodnu zajednicu i mogu dovesti do povećanja napetosti na Korejskom toku te u široj e, regiji. Unatoč većoj sigurnosnoj uključenosti u regiji Europske unije postoji sve veća potreba da Europska unija igra konstruktivnu i aktivnu ulogu. Kao što znate, Europski parlament je trajno zainteresiran za ovu temu, kao što je pokazao u svojoj rezoluciji od 21. siječnja 2016. godine o Sjevernoj Koreji. U toj rezoluciji navodi se naš jasan stav da Europska unija može odigrati e, konstruktivnu ulogu putem ključnog angažmana s e, sjevernokorejskom vladom. Htio bih vam reći isto tako da e, skupina prijateljstva između Europskog parlamenta i Sjeverne Koreje je osnovana u listopadu prošle godine, ja sam član te skupine. Paul Rubik je iz Austrije je e, predsjednik te skupine. On je isto tako prvi potpredsjednik e, izaslanstva e, Europske unije za Sjevernu Koreju i cilj je da ostanemo prvi strateški partner Europske unije u Aziji želimo promicati određene stvari od zajedničkog interesa. Trgovina, istraživanje, razvoj, ljudska prava i sigurnost su nam važne teme. Pozivam e, članove koji su zainteresirani da nam se pridruže na toj platformi. Zadovoljstvo mi je izraziti dobrodošlicu prvog govornika, to je doktorica Veronika Bilkova. Istraž, istraživačica na na Institutu za međunarodne odnose u Pragu. Ona je stručnjakinja za međunarodno ljudsko pravo i članica je Venecijanske komisije Vijeća Europe. A posebno se bavila Sjevernom Korejom u jednoj od svojih eh, zadnjih studija čiji je naziv odgovornost, zaštita odgovornosti um, unutar Euroazije. Ona će nam dati uvid u to kako međunarodna zajednica može iskoristiti sve raspoložive instrumente kako bi tražila odgovornost za kršenje ljudskih prava te možete ostaviti u jedan širi kontekst za naše potrebe. Gospođo Bilkova, izvolite. Thank you. Hvala lijepo Dobar dan, poštovane dame i gospodo. Velika mi je čast što mi date priliku da vam se danas obratim. E, moja tema su mehanizmi odgovornosti e, u Sjevernoj e, Koreji. Želim ovdje pružati širok uvod u izlaganja koja još slijede. Najprije nešto od povijesti i konteksta zatim mehanizmi e, kaznene odgovornosti i daljnje posljedice. Najprije općenito o tom e, pitanju odgovornosti. U slučaju e, Demokratske republike, Narodne republike Koreje, ona je važna od 2014. kada je osnovano istražno povjerenstvo i izdalo svoje izvješće. Izvješće pokazuje, citirat ću izvješće, da postoje sustavno široko kršanje ljudskih prava e, bez presedana u današnjem svijetu. E, ti zločini se događaju godinama, čak možda i desetljećima. Radi se o e, širokom kršenju ljudskih prava od e, ugrožavanja života do ograničavanja slobode govora i kretanja. E, u nekima se radi o zločinu protiv čovječnosti koje se kažnjavaju po međunarodnom pravu. Kršenje ljudskih prava, posebno zločina protiv čovječnosti, E, postavlja pitanje odgovornosti države s jedne strane, a s druge strane individualne osobne odgovornosti pojedinaca iz državnog vrha. Međunarodna zajednica, uključujući i e, Europsku uniju i SAD, imaju političku odgovornost osigurati e, kaznenu odgovornost u E, demokratskoj e, Narodnoj Republici Koreji i provoditi e, takvu koncepciju. Želim sada pokazati o kakvoj se koncepciji ovdje radi. Manje je jasno i zato smo se okupili danas za raspravu što bi trebalo točno učiniti u ovom slučaju Sjeverne Koreje. Jer svi mehanizmi odgovornosti i raspoložive mjere imaju dobre strane, ali i neke rizike u primjeni. O tome ću sada govoriti prvenstveno, ja ću govoriti o e, mjerama pozivanja na odgovornosti i pokretanja postupka. E, koje prva e, svrha, prvi cilj. E, naime, pozvati na odgovornost počinitelje. Druga kategorija je pomoći žrtvama e, takvog kršenja u i izvan Sjeverne Koreje i treće poboljšati opću situaciju. Vidite da je ovo pozivanje na odgovornosti ključan termin naše prezentacije. Koja je to prva kategorija? do sada je glavni fokus bio na ovoj kategoriji. E, treba dati e, treba pozvati na odgovornost one koji su e, odgovorni za takva kršenja ljudskih prava. Iskustvo pokazuje da je vrlo teško postići pravdu u zemlji u kojoj se još uvijek odigrava građanski rat ili ne, ne postoji demokratski režim, što smo vidjeli u višoj Jugoslaviji, ali vidimo i Ruandi, u Sudanu, u Siriji. Slučaj Sjeverne Koreje to potvrđuje. E, iako je moguće e, pozvati pojedince na odgovornost u Sjevernoj Koreji i sada, e, ni jedna od tih opcija do sada ne funkcionira. E, Sjeverna Koreja ne želi zapravo e, proganjati kazneno svoje vođe. Sudovi u drugim zemljama možda jesu spremni, ali imaju praktične poteškoće. Doći do počinatelja i osigurati dokaze, odnosne svjedokle. Koliko znam, nema kaznenog progona u odnosu na Sjevernu Koreju. U izvješću za 2014. istražno povjerenstvo nudi dvije druge mogućnosti. Kao prvo, uspostavu novog ad hoc tribunala za Sjevernu Koreju. E, vidjeli smo tako nešto već za Ruandu ili za bivšu Jugoslaviju. Ili drugo, upućivanje predmeta iz Sjeverne Koreje na Međunarodni kazneni sud, što bi činilo, e, činilo vijeće sigurnosti. A e, o ad hoc tribunalu e, moram reći da to ne možemo preporučiti. Kao prvo, moglo bi to vrlo teško uopće uspostaviti takav tribunal e, pod uvjetom da neke države pa i stalne članice Vijeća sigurnosti su već izrazili negativan stav prema tome, a ako bi se i uveo takav tribunal, e, imao bi praksi iste poteškoće koje sad vidimo na nacionalnim sudovima. Dakle, mogla bi doći do toga da godinama taj tribunal ne bi imao ni jednog optuženika. To bi bilo vrlo negativno i davao negativan e, dojam ne samo o sudu nego i o mogućnostima. Prema tome, to se ne bi trebalo preporučiti. Međunarodni kazneni sud E, mislim da bi imao neke od tih e, problema jer bi bilo teško postići konsenzus u vijeću sigurnosti što se tiče samog podizanja e, optužnica i ako bi do toga došlo Međunarodni kazneni sud bi bio u istim poteškoćama u smislu dostupnosti počinitelja, dokaza, svjedoka i tako dalje. I E, iskustvo pokazuje da ICC može svoj posao obavljati dobro samo ako dotična država e, nije radikalno protiv kaznenog progona. A e, čim je to tako, pogledamo Sudan, onda nema baš uspjeha na Međunarodnom kaznenom sudu. Dakle, pokretanje postupaka na ICC-u ipak treba preporučiti. Kao prvo, zbog simboličkog značenja, to bi bio važan signal, važna poruka, pokazala bi da međunarodna zajednica zaista brine o situaciji u Sjevernoj Koreji. Drugi razlog je praktičan. ICC bi mogao početi prikupljati dokaze koje može kasnije iskoristiti. Treba podsjetiti da ICC e, je već počeo raditi na situaciji odnosno sa samom e, Sjevernom Korejom. Imali smo 2014. slučaj incidenta na granici između Južne i Sjeverne Koreje, a tada je sud zaključio da nema jurisdikciju to tako je e, dokazao sud da nije pristran u odnosu na Sjevernu Koreju i to je vrlo važan signal. Dakle, opcija icc e, e, je preporučljiva, ali ne bismo trebali očekivati previše od takvih mjera. Međutim, treba krenuti na to u jednom trenutku, ali očito taj trenutak još nije došao. Što se tiče ostalih kategorija i mjera. Tu govorim o, o pozivanju na odgovornosti u širom smislu. To su mjere izravne pomoći žrtvama koje su ili u ili izvan Sjeverne Koreje. Ovdje ću vam dati e, četiri primjera takvih mehanizama, ali e, bilo bi ih naravno i više. Dva e, primjera se odnose na materijalnu pomoć i na informiranje koje bi trebalo obaviti unutar Sjeverne Koreje. Dakle, neposredna pomoć onima koje trebaju u Sjevernoj Koreji i pružati informaciju o situaciji u zemlji. Te mjere e, se moraju e, primijeniti vrlo oprezno jer donose e, rizike za one koji žive u zemlji i o tome treba voditi računa. Ostale mjere, dakle zabrana refulmana e, se mora provoditi izvan Sjeverne Koreje, posebno u zemljama regije. To je kao prvo primjena načela e, neprisilnog vraćanja zabrane prisilnog vraćanja, da se ne vrate u zemlju u kojoj bi mogli biti izloženi kaznenom progonu, kaznama, pa čak i mučenju. E, zatim e, reparacije, to se često svača kao financijska naknada, ali ja to svačam šire. Na primjer, e, uključujući psihološku pomoć za e, žrtve, programi rehabilitacije to se može provoditi izvan Sjeverne Koreje. Mislim da e, sve više postoji konsenzus da države trebaju pružati takve mjere e, reparacija. E, ove dvije mjere zahtijevaju međunarodnu suradnju jer će te osobe ostati u zemljama regije. Dakle, i zemlje regije trebaju provoditi te mjere. A treba te mjere onda ohrabriti izvana, iz drugih e, zemalja, a očito moguća je i financijska pomoć za takve programe, primjerice iz Europske unije. E, mnoge od tih mjera su se već primjenjivale, nisu nove, ali do sada nisu shvaćene kao mjere e, pozivanja na odgovornosti i zadnje mjere imaju cilj poboljšati situaciju u zemlji općenito. Tu imamo tri vrste, to su diplomatska sredstva, zatim e, ciljane sankcije i na kraju teoretski primjena sile, dakle vojna intervencija. Kažem u teoriji zato što ne vjerujem da vojna intervencija u slučaju Sjeverne Koreje je moguća, da je to uopće izvedivo. Rizici bi bili preveliki i za lokalno stanovništvo i za međunarodnu zajednicu. A mislim da o tome ne moram dati nikakva daljna objašnjenja. Dakle, politička sredstva su dijalog, dijalog sa samom Sjevernom Koredom, sa drugim zemljama i učinkovito korištenje određenih sredstava, na primjer e, panela eksperata e, UPR, e, tematski specifični mandat za takvu skupinu stručnjaka. Mislim da su ta politička sredstva vrlo blaga, čak je i teško organizirati dijalog o ključnim pitanjima, na primjer političkim zatvorenicima, jer ih Sjeverna Koreja jednostavno neće i tvrdi da postoji sloboda e, govora u zemlji. E, međutim, ne bih podcijenila te e, mjere. Važno je e, primijetiti da tijekom prošlih godina postoji određena spremnost Sjeverne Koreje surađivati sa takvim e, mehanizmima. 2013. i 2014. uključila se u rad e, UPR-a i e, dala je naznake da je spremna prihvatiti većinu preporuka. Zatim imamo ciljane sankcije. Sjeverna Koreja je pod sankcijama već duže vrijeme E, istražno povjerenstvo je međutim pokazalo da to nisu baš ciljane sankcije jer očito ne pogađamo s tim sankcijama one koje želimo, e, jer nipošto ne želimo pogoditi stanovništvo. Prema tome treba ponovno razmisliti o takvoj koncepciji e, kaznenih mjera i sankcija. Zatim, opće preporuke glavni cilj, konačni cilj svih tih mjera treba biti pomoći stanovništvu Sjeverne Koreje. Prema tome, učinak svake mjere na stanovništvo treba pomno pratiti. Ne smijemo e, proizvesti više štete nego koristi. Drugo, sve mjere moraju postići tri spomenuta cilja. Pozvati odgovornost e, one koji su počinitelji, pomagati žrtvama i poboljšati opću situaciju. To su isprepletene jednako važne e, stvari, a ne može se postići sve u isto vrijeme. Treba dati prioritet drugoj i trećoj kategoriji kratkoročno. Treće, ne postoji univerzalno rješenje ili čudotvorno rješenje moramo se osloniti na e, kombinaciju različitih mjera. Također je potrebno, a to zvuči frustrirajuće, e, iskazati strpljenja, jer te mjere ne mogu djelovati preko noći, potrebno je dosta vremena. I na posljedku, oprostite, istrošila sam svoje vrijeme. E, prekoračili ste vrijeme, ispričavam se, kaže predsjedavajući. Ispričavam se gospođi Bilkovi, ali moramo nastaviti. E, naš sljedeći e, govornik je viši predavač Ramen Paceto Bardo na King's College u Londonu. Glavni znanstveni interes su mu odnosi između Europske unije i Azije, posebno Korejskog poluotoka. E, Dr. doktor Pačeko Pardo je publicirao mnoge radove o e, tim temama za znanstvene krugove i za širu e, publiku i poseban je stručnjak za istočnu Aziju. Doktor Pačeko Pardo istražuje poslove Sjeverne Koreje i odnose Južne i Sjeverne Koreje i e, želi što bolje razumjeti e, sjevernokurejski nuklearni program kao i nastojanja da se spriječi širenje nuklearnog oružja. Daljna tema je integracija Sjeverne Koreje u globalne i regionalne mreže te pitanje e, poboljšanja života stanovništva u Sjevernoj Koreji. Doktor Pačeko Pardo će govoriti o velikim izazivima u smislu političkog angažmana i mogućnosti povećati utjecaj međunarodne zajednice. E, govorit će i o vezama između ljudskih prava, razvojne pomoći, međunarodnih sankcija i drugih nastojanja suzbijanja širenja nuklearnog oružja. Gospodine Pačeko Pardo, e, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala na pozivu e, da govorim o Sjevernoj Koreji. E, to je e, vrlo važno ako želimo unaprijediti e, ljudska prava. Važno je omogućiti ekonomske reforme, pa možda i političke reforme. Govorit ću o ključnim argumentima Sjeverne Koreje kako bismo znali kako na njih odgovoriti. Zatim ću E, govoriti prvenstveno o Europskoj uniji, o gospodarskom angažmanu, kako se to može možda drugačije primijeniti, govorit ću i o političkom angažmanu i daću neke preporuke. Europska unija ima jedinstvenu ulogu, smatra se sve više pouzdanim partnerom, e, zemljom koja želi povećati politički utjecaj bez e, vojne prisutnosti za razliku od drugih država koje zanima Sjeverna e, Koreja ali mislim e, prvenstveno da nas Sjeverna Koreja vidi kao iskrenog posrednika E, možda e, nemamo iste e, strateška, ista strateška sredstva kao neke druge zemlje, ali EU može imati važnu ulogu. Koji su to ključni argumenti Sjeverne Koreje? Govori o odvraćanju pomoću nuklearnog oružja. Imamo primjerje od 53. nakon Korejskog rata E, tu je bilo agrese Amerike, da nema dijaloga. E, čuo sam e, od veleposlanika i službenika Sjeverne Koreje da je situacija ljudskih prava proizvela da su u ratu. Oni ne govore o kršenju ljudskih prava, nego kažu da imaju unutarnje neprijatelje, da trebaju osigurati stabilnost E, ekonomska e, reforma je počela 2002 koja želi poboljšati, ali ne promijeniti socijalistički sustav. Za mene ovo znači da se Sjeverna Koreja smatra izoliranom, e, pogrešno shvaćenom i treba znati da, da se mjere sa Južnom Korejom i da ispada slika kao da su oni izgubili rat protiv Južne Koreje. U središtu će mi biti ekonomski angažman. Što EU unija može učiniti da bi Sjeverna Koreja promijenila svoje ponašanje? i što ako se poveća e, spremnost Sjeverne Koreje na suradnju? Ako pogledamo povijest e, tih političkih odnosa, imali smo e, razgovore sa četiri, 2000 sa šest sudionika, imali smo razvojnu organizaciju i doći će do održivog angažmana sa Sjevernom Korejom. Ako Sjeverna Koreja ne promijeni svoje ponašanje, EU e ima e, program razvojne pomoći koja će, ako ne popraviti kvalitetu života, spriječit će barem najgori mogući ishod kao što smo ga imali 90-ih. No, Europska unija si može zadati i veće ciljeve. Sjeverna Koreja želi unaprijediti turizam. E, e, tu postoji vulkan e, u Sjevernoj Koreji, moramo razmišljati o mogućnostima njegove erupcije. To su teme koje nemaju veze s ljudskim pravama, ali bi pomogle u napređenju kvalitete e, života Sjeverne Koreje, možda ne najsiromašnijih, ali recimo znanstvenih krugova, onih koji rade u industriji, turizma. Možda ne bi trebalo zanemariti taj dio razvojne pomoći. I u vezi s tim, Europska unija bi mogla uspostaviti bolju suradnju s drugim partnerima. E, ovo, e, ova politika je konstantna za razliku od Amerike koja zna biti promjenjiva. E, no, Europa može biti koordinator upravo zato što ustraje na svom angažmanom za Sjevernu Koreju. E, to se može staviti u kontekst e, sprječavanja širanja masovnog oružja. Na taj način Europska unija može naći pristup Sjevernoj Koreji. Ako Sjeverna Koreja ne promijeni ponašanje za 5 do 10 godina, moramo zaista razmotriti i e, pristup koji bi išao korak po korak kao ono što je dogovoreno u rujnu 2005. pa 7. u razgovorima šestorice. Dakle, to bi bio postupak korak po korak gdje se za svaku mjeru očekuje protumjera i reakcija Sjeverne Koreje. E, treba o tome razmatrati ako se Sjeverna Koreja ne počinje drugačije ponašati. No, postoje promjene. E, čuli smo e, da SAD žele promijeniti svoju politiku slično kao što je to bilo slučaj s Kubom recimo ili s Iranom. Dakle, to je moguće. Kod europskih, europskih financiranih projekata mogu se povezati s postupnim e, smanjenjem širenja e, masovnog oružja. Dakle, to je taj postupak quid pro quo. E, može se osigurati izgradnju kapaciteta, mjere koje bi dovele do toga da se Europska unija pokaže pa kao pouzan partner Europska unija je to činila u prošlosti, ali s prekodima. To je činila i Australija i Singapur je to činio. Mislim da Europa može činiti i više. Zatim, već sam spomenuo reciprocitet. Srednjeročno e, mi se ipak fokusiramo na ljudska prava. Ako pogledamo E, ustav e, Sjeverne Koreje to je raj za radnike. E, međutim, postoje i radnici izvan Sjeverne Koreje koje, treba uključiti u program, program prava radnika, radničkih prava. I onda možemo to širiti možemo krenuti od, od individualnih ljudskih prava i zločina protiv stanovništva o tome neće htjeti razgovarati, ali možemo reći evo tu i tu je bilo e, tih promjena. Prije deset godina nisu htjeli govoriti o ljudskim pravima, sada ipak žele. Pa dobro, onda ćemo se upustiti u ono što o čemu žele govoriti. Postoje grupe koje se žele otvoriti tako je bilo u Kini, u Vijetnamu 70-ih, 90-ih, sada u Mijanmaru. Dakle, vidimo da se to događa, e, da postoje i struje unutar vlade. I na lokalnoj e, razini to se događa jer vlade e, na lokalnoj razini sve manje ovise o središnjoj e, vlasti zbog loše ekonomske situacije. Dakle, ima sve više onih struja koje se žele otvarati. Što se tiče političkog angažmana, tu ću biti kraći. Europska unija vodi politički dijalog sa Sjevernom Korijom, e, dijalog o ljudskim pravima smo, je prekinut, ne znamo što će tu biti. Taj politički dijalog traje već 15 godina bez e, većeg prekida sa strane Europske unije. Što ćemo s tim političkim dijalogom? Treba reći Sjevernoj Koriji da će taj dijalog ostati sačuvan, ali da će se uključiti ljudska prava. I na tome će se ustrajati. Ne širenje, to je tema, to je tema za Međunarodno istražno povjerenstvo. E, ako sjeverno URA to ne žele prihvatiti. Vidimo što se događalo 90-ih. E, dobro, od sada recimo Kina želi razgovarati o ljudskim pravima, možda će i Sjeverna Koreja se tako podnijeti ako mi nastavimo svojim e, strategijama. Za one koje se ne žele e, tu uključiti, Europska unija može biti onaj pošteni posrednik dakle prihvatiti one e, dijelove dijaloga za koje druge zemlje nisu spremne. Što se tiče ekonomskog angažmana, radi se o e, uspostavi povjerenja sa, među službenicima u vladi. E, ti programi mogli bi se povezati s političkim dijalogom, mogu se još unaprijediti kroz veća sredstva iz Europske unije i spominjao sam turizam. Imamo takve institucije u Nizozemskoj koje pomažu sjevernokorejskoj vladi da razvija recimo turizam, da izučava, da obrazuje turističke vodiče. Ako se Sjeverna Koreja e, bude e, promijenila, što može učiniti Europska unija? Kao prvo, e, može se e, uspostaviti pravi dijalog, ne samo monolog Europske unije. Dakle, treba priznati e, ono o čemu Sjeverna Koreja razmišlja i što je brine. Osjeća se izoliranom E, možemo otvoriti dijalog recimo na primjer sa e, sveučilišnim krugovima, ali zašto ne i dalje? E, ljudska prava i tako dalje. I uključiti ih kao prave partnere u dijalogu. Kako, što se može učiniti da Sjeverna Koreja bude uspješna ekonomija i tako dalje. Treba dakle raspravljati o onome što interesira Sjevernu Koreju e, i tako ćemo doći onda do, i do ljudskih prava i to u izravnim međuljudskim kontaktima. E, no, to zahtjeva podršku vlada. Bez e, međuljudskih kontakata s obzirom na snažnu kontrolu u Sjevernoj, kontrol, Sjevernoj Koreji, Europska unija mora više inzistirati na uh, povezivanju s drugim ljudima e, kroz e, obrazovanje i znanstvene projekte. Izgradnja povjerenja sa službenicima i predstavnicima vlasti na svim razinama, ne samo na središnjoj vlasti, nego i regionalno i lokalno. E, to je funkcioniralo dobro sa Kinom, e, sa s s Mijanmarom to započinje, a mislim da tu strategiju treba primijeniti i za Sjevernu Koreju. Glavne preporuke i za Europsku uniju i za Europski parlament e, su sljedeće za Europsku uniju. Treba nastaviti redoviti politički dijalog, ne smijete ga zanemariti čak i ako neke druge zemlje ga ne žele nastaviti svoj dijalog. Dalje treba pružati pomoć e, i treba institucionalizirati te mehanizme i treba se koordinirati sa međunarodnim partnerima zato što Europska unija može biti taj pošteni e, posrednik. Što se tiče samog parlamenta, ono ima, on ima svoje radne skupine, svoja tijela, može se povezati sa Vrhovnom narodnom skupštinom 70-ih ta je Vrhovna narodna skupština e, bila e, ljestvica ili e, način koji je Sjeverna Koreja koristila za kontakte sa SAD-om. To može vrijediti i za Europsku uniju. Zatim politika treba biti više holistička, ne raspravljati samo individualno ljudska prava, nego i govoriti o drugim vrstama ljudskih prava, o neširenju i uključiti se u rad sa međunarodnim panelima, građanski, e, civilno društvo e, i njegove organizacije su vrlo važne, imaju ekspertizu i Europski parlament ih e, može iskoristiti za snažnije obraćanje Sjevernoj Koreji. Hvala. Hvala vam gospodine Pačeko Pardo. Naša sljedeća gošća je Silvija Katarini. Ona je savjetnica u e, projektu odgovornosti za Sjevernu Koreju. Riječ je o e, projektu civilnog društva kako bi se podržali traj trajni napori unutar UN-a kako bi se osigurala odgovornost za počinitelje zločina. Ona će nam govoriti o ulozi civilnog društva te o procesima UN-a u e, praćenju i kažnjavanju počinitelja ljudskih prava e, kršenja ljudskih prava. Gospođo Silvija Katerini, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Dobro jutro, dame i gospodo. Zovem se Silvija Katerini i ovdje sam u ime projekta N-Camp, Sjeverna Koreja i odgovornost. Kao što je već spomenuto, ovo je projekt koji je pokrenut e, nedavno i to nakon što je civilno društvo počelo surađivati sa Sjevernom Korejom. Projekt je zahvaljujući e, projekt je pokrenut zahvaljujući ljudima koji su uspjeli osnovati istražno povjerenstvo 2013. I nakon svih napora i rada tog povjerenstva, e, istražnog povjerenstva, važno je poduzeti korake kako bi čelnici Sjeverne Koreje odgovarali za zločine protiv čovječnosti. Pronaći ćete više informacija o tom projektu među vašim dokumentima, ali dopustite mi da vrlo kratko predstavim E, čime se zapravo bavi ovaj projekt. Glavni cilj je osnažiti međunarodni okvir i vidjeti kakve se mjere mogu poduzeti kako bi e, čelnici odgovarali za ono što su učinili. Drugo, bavimo se i zagovaranjem kako bi se potakli sljedeći koraci i kako bi se vidjelo i što se može učiniti izvan e, okvira UN-a. Također kako bi e, odgovarali za ono što su učinili. To se može učiniti kroz e, tri međupovezane aktivnosti. Prvo su aktivnosti koje se temelje na istraživanju. Gledamo dakle koje su opcije za kažnjavanje zločina protiv e, čovječnosti. Zatim bavimo se i savjetovanjem, zgradnjem kapaciteta, zagovaranjem i pružanjem pomoći žrtvama i e, onima koji su preživjeli te zločine kako bi oni mogli e, iznijeti svoja mišljenja o tome što misle koje su najbolje opcije za ostvarenje pravde. Te na kraju bavimo se i zagovaranjem kako bismo osigurali um, naknadne korake nakon provedbe preporuka. Isto tako surađujemo sa e, novo osnovanom e, skupinom UN-a neovisnih stručnjaka. Ona je uspostavljena u e, ožujku 2016. i imat će mandat šest mjeseci koji će početi od rujna 2016. kako je uopće nastao ovaj projekt. Da bismo to shvatili, moram vam dati pregled onoga što su činile nevladine udruge i civilno društvo kad je riječ o e, odgovornosti. S jedne strane imamo e, E, osobe koje su otete za vrijeme korejskog e, rata i koji traže od Međunarodnog kaznenog suda da se istraže te otmice, dakle državljana Južne Koreje. Budući da je Republika Koreja potpisnica rimskih statuta, e, nevladina udruga traže da je su te, dakle, činjenica su te osobe nestale, da je to zločin koji još uvijek traje i da to spada pod mandat Međunarodnog kaznenog suda. S druge strane imamo nevladine udruge koje su tek počele razmišljati o tome i nakon e, izvještaja skupine UN-a e, po prvi puta su spomenuti e, zločini protiv čovječnosti u Sjevernoj Koreji. Dakle, u tom sivom području NKAP je pronašao svoje područje djelovanja. Ova konferencija postavlja pitanje o sudjelovanju e, i odgovornosti, no naša, e, naš projekt, naša udruga smatra da nije baš korisno suprotstaviti ta dva pojma. U slučaju Sjeverne Koreje vidjeli smo da e, su napori za zaštitu ljudskih prava nedostatni i slabi i zbog toga nije baš korisno da ako vlasti Sjeverne Koreje pokažu i priznaju da, postoje ljudska prava i problemi sa kršenjem ljudskih prava, tek će se tada pokazati da su možda otvoreni za raspravu. ali to se uvijek mora raditi pod uvjet da oni e, pristanu odgovarati za zločane, a ne da se, ih se onda iz toga isključi. Zločini protiv e, čovječnosti se moraju riješiti i lideri moraju za to odgovarati. Pitanje nikada nije da li uopće treba razgovarati o odgovornosti, već o tome kako i kada. Međunarodno pravo zahtijeva da oni koji su odgovorni za zločine e, protiv čovječnosti da dakle, odgovaraju za te zločine, a međunarodna zajednica ima vrlo važnu ulogu jer države moraju shvatiti da postoji obveza da se djeluje kada se počine zločini protiv čovječnosti. To se dogodilo i u slučaju Nirnberga u Kambođi nakon genocida u Ruandi. I pitanje je kako ćemo um, voditi postupak protiv zbog tih zločina. Slučaj Sjeverne Koreje donosi neke izazove koje još uvijek, e, s kojima se još uvijek nismo susreli. Razina izolacije um, čini ostvarivanje pravde vrlo teškim. No ovakva neviđena okrutnost i vrlo uh, rašireni zločini kroz e, nekoliko naraštaja sjevernokorejskih građana čine Mm, Sjevernu Koreju zapravo idealnim slučajem za e, provedbu pravde. Mi smatramo da ako se koncentriramo na odgovornost, da ćemo uspjeti postaviti temelje za sudske progone u budućnosti i da ćemo na taj način poslati jasnu poruku mm, vlastima u Sjevernoj Koreji da se ti zločini više neće tolerirati. To se dogodilo i za vrijeme nacističke Njemačke, planovi za sudske postupke su počeli i e, lideri nacističke Njemačke su znali za te planove. Stoga i mi moramo krenuti sa planiranjem tih sudskih postupaka i osmisliti e, dugoročni e, hodogram za kažnjavanje tih zločina i moramo svi zajedno analizirati koje su najbolje opcije na koju razinu odgovornosti gledamo i koji to, koje to razdoblje pokriva. To moramo učiniti kako ne bismo bili e, nespremni u slučaju promjene režima i eventualne reunifikacije. Znamo da je Južna Koreja potpisnica rimskih statuta, ali iako je to tako, planovi za reunifikaciju i napori za reunifikaciju ne uključuju kažnjavanje zločina protiv čovječnosti koji su počinjeni u Sjevernoj Koreji. To je jedna potpuno nova tema kojom se treba baviti i civilno društvo je pokazalo da i novi pristupi se mogu pretvoriti u stvarnost. A međunarodna zajednica mora osigurati da postupak e, odgovornosti ne zasjene politički kompromisi koji bi mogli biti mogući u kontekstu e, ujedinjavanja. Stoga nam treba plan koji će voditi računa o ulozi e, Južne Koreje, međunarodne zajednice, činjenica da e, su i strani državljani među žrtvama kršenja ljudskih prava i da se kršenja ljudskih prava da su počela još u 1950-ima. I sada bih vam rekla nekoliko e, riječi o sljedećoj fazi, dakle to je privremena jurisdikcija Međunarodnog kaznenog suda. To će biti moguće. Dakle, skupina neovisnih stručnjaka UN-a je već spomenula pokretanje postupaka pred Međunarodnim kaznenim sudom. Kao što je već rečeno, to je moguće tek kroz upućivanje od strane Vijeća sigurnosti, a svi znamo kakve su mogućnosti veta i koliko je tu političkih izazova. No i u najboljem slučaju, ako se to dogodi, moramo voditi e, računa o privremenoj jurisdikciji ili nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda. Dakle, može se razgovarati o tome hoće li e, se kazneni sud koncentrirati samo na zločine koji su počinjeni prije 1. srpnja 2002. E, to je velika tema o kojoj treba razgovarati. U slučaju ujedinjenja, e, s obzirom na to da je Južna Koreja ratificirala rimske statute, opet nije sigurno hoće li ICC moći e, voditi postupak o zločinima koji su pokrenuti prije ujedinjenja. No, zločini protiv čomječnosti se e, čine još od 1950. i bojim se da u tom slučaju e, jako veliko razdoblje ne bi bilo pokriveno. Zatim, isto tako treba odlučiti može li Južna Koreja sama po sebi ispuniti e, pravdu i to uz gospodarski i politički pritisak ujedinjenja ili će biti potrebna pomoć međunarodne zajednice. Istražno povjerenstvo je također predložilo opciju posebnog e, suda kroz e, rezoluciju opće skupštine UN-a koji bi se temeljio na načelu univerzalne e, nadležnosti te rezoluciji Ujedinjeni za mir. No to je vrlo ironično pripremljeno u kontekstu Korejskog rata. A sada vjerojatnost da opća skupština uspostavi takav sud nije baš e, velika zbog e, prethodnih e, zbog toga što bi to stvorilo presedan za druge zemlje. No i u najboljem slučaju, ako bi se to dogodilo, i dalje će biti potrebna podrška države, a u slučaju Sjeverne Koreje nije baš vjerojatno da će se ta podrška i dobiti. Još jedna opcija bi bilo da se počne e, analizirati određene e, zločine, e, recimo otmice. Neki su ljudi oteti i u Južnoj Koreji od strane stra, sjevernokorejskih agenata. E, na taj bi način e, obje države trebale mm, započeti istrage i sudske postupke o tim zločinima, no nijedna jedna država to još nije učinila. To bi mogla biti jedna od mogućnosti o kojoj moramo razgovarati. Ovo je tek nekoliko primjera o tome koje su nam pravosudne e, mogućnosti dostupne na međunarodnom forumu. Napori civilnog društva su pokazali da skupina neovisnih stručnjaka UN-a 2011. nije bila realnost, a sad je odjednom postala. Stoga nije da postoji samo jedan način za rješavanje ovog problema odgovornosti. Postoji nekoliko načina, postoji nekoliko mehanizama koji se može analizirati i koji se mogu zajedno iskoristiti i o tome će razgovarati e, UN-ova skupina neovisnih stručnjaka, a e, NKAP će e, tjesno surađivati sa tom skupinom, baš kao što je to do sada činilo i civilno društvo. I ja mislim da će to onda raspravu u ovoj odgovornosti dovesti na jednu potpuno novu razinu. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Katerina. Sljedeći je naš gost iz Republike Koreje. S nama je veleposlanik za ljudska prava, gospodin Lee Jung-hoon iz Republike Koreje. Naš parlament je u svojoj rezoluciji zatražio da potpredsjednica komisije Federica Mogherini iskoristi e, pomoć e, Republike Koreje u formuliranju e, strategije prema Sjevernoj Koreji. Gospodin Li je imenovan kao ambasador za ljudska prava Južne Koreje 2013. Prije toga mm, imao je akademsku karijeru i bio supredsjedatelj e, civilne skupine Spasite Sjevernu Koreju, čiji je cilj bio zaštititi izbjeglice Sjeverne Koreje. On će nam dati svoje e, viđenje cijele situacije. Drago nam je da ste došli, e, da ste doputovali ovamo i da nam se danas možete obratiti. Izvolite, imate riječ. Well, uh, Hvala vam gospodine predsjedavatelju, gospodine Laslo Tokeš. Hvala i ostalim uh, zastupnicima pod i tajništva što ste organizirali ovu važnu radionicu o ljudskim pravima u Sjevernoj Koreji. I hvala vam naravno i na uh, tome što ste me pozvali da sudjelujem na toj radionici. Najprije bih izrazio e, sučut žrtvama terorističkog napada u e, Briselu. Republika Koreja žali za žrtvama i izražava sućut i solidarnost obiteljima žrtava te čestita belgijskoj vladi i belgijskom narodu na pokazanoj, na pokazanoj hrabrosti. Za takve činove, za takve barbarske činove nema mjesta. To je očito kukavičluk i ovakvi, e, takve se stvari moraju iskorijeniti jednom zauvijek s lica zemlje. A mislim da se isto može reći i za zločine protiv čovječnosti i za kršenja ljudskih prava i to diljem svijeta. To jednostavno treba iskorijeniti i to pod svaku cijenu. 1945. kada je završio drugi svjetski rat, mislim da su svi bili u šoku. I nisu mogli vjerovati što, se, što se događalo u uh, koncentracionim logorima poput Auschwitza razina e, ljudske patnje bila je neprihvatljiva. I to se onda pretvorilo u Nürnberška suđenja. 1948. usvojena je, kao posljedica toga, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Osjećaj ljudi su doveli do ovakvih koraka. I u sljedećih nekoliko godina usvojeno je jako puno međunarodnih propisa, konvencija, međunarodne organizacije su e, proširene i počele se baviti ovim izazovima e, i počele se baviti prijetnjama ljudskom dostojanstvu, poput apartheida u Južnoafričkoj republici, genocida u Ruandi, crvenih kmera u Kambođi. A vrlo interesantno da jedno jedino mjesto koje je nekako bilo ispod radara tih međunarodnih napora bila je i još uvijek je Sjeverna Koreja. Bez obzira na činjenicu da neke od eh, okrutnosti koje su počinjene u Sjevernoj Koreji da je povjerenstvo UN-a smatra najgorima ikada počinjenim u svijetu. Kako je to moguće? Kako to da nije pozornost na Sjevernoj Koreji, zašto U2 ne e, održavaju koncerte u, podršci, u podršku građana, zašto George Clooney i Angelina Jolie ne govore o kršenju ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. To je upravo zbog toga što je Sjeverna Koreja najzatvorenije društvo na svijetu. Od tamo nitko ne može izaći i nitko ne može ući. Oni koji izađu su hrabre duše koje odlaze u Kinu. Ali to je jedna druga priča kroz koje one patnje prolaze. Prvo, u nastojanju da prijeđu granicu, a onda drugo, život koji vode u Kini. Jer vjerujem da znate da preko 70% onih koji pobjegnu iz Sjeverne Koreje su žene. A te su onda žene podvrnute čitavom nizu um, seksualnih e, nasilja, uključujući i silovanje. Iz Sjeverne Koreje nemamo fotografija, nemamo videozapisa i zato je neprestano ispod radara. E, o ostalim okrutnostima smo uglavnom imali fotografije ili videozapise, a Sjeverna Koreja je toliko zatvorena da jedino što imamo su svjedočanstva žrtava. I to imamo sada. Ali zbog toga što to ne možemo vidjeti, a samo slušamo o tome od žrtava, to ne znači da se to tamo doista i ne događa. Kršenje ljudskih prava se događaju i u ovom trenutku dok mi evo održavamo radionicu u Briselu. zašto Sjeverna Koreja krši ljudska prava. Nuklearni testovi i program nuklearnog oružja te kršenja ljudskih prava idu ruku pod ruku. Ili jednostavno rečeno, to su dva najvažnija alata režima u Sjevernoj Koreji da se režim održi. Dakle, riječ je ovdje o preživljavanju režima. Nuklearno oružje je za vanjsku upotrebu, kršenje ljudskih prava je za unutarnju upotrebu. Sjeverna Koreja nije glupa. Vidjeli su što se događa diktatorima koji nemaju nuklearno oružje. Pogledajte Sadama Huseina, Muamera Gaddafija. Oni nisu imali nuklearno e, oružje i pali su. Stoga su odlučni da imaju nuklearno oružje zato što uz takvo oružje Mm, čelnici Sjeverne Koreje smatraju da ih nitko ne može dirati i da mogu e, nastaviti sa sljedećim naraštajima e, dinastije Kim. Za jedno 20-30 godina vladavina govorit ćemo o jednom stoljeću vladavine te dinastije. Oni su na vlasti već 70 godina. E, kršenje ljudskih prava je interna dimenzija. Na taj način se rješavaju bilo kakvih problema prema režimu. Njih ne zanima gospodarski razvoj, niti blagostanje njihovih građana. Da ih to zanima, bavili bi se tim problemima već ondavno. Možda će šokirati neke od vas koji ovo ne znaju, ali gospodarstvo Sjeverne Koreje je bilo više od BDP-a Južne Koreje do 1974. I sad razmislite gdje je današnja gospodarstvo Južne Koreje, a gdje je gospodarstvo Sjeverne Koreje. E, bilo je jako puno prilika kada je međunarodna zajednica pružila ruku Sjevernoj Koreji da se potakne gospodarski razvoj, no njima to nije bilo interesantno, zato što bolji život dovodi sam režim u opasnost. Stoga kako bi spriječili građane da išta učine ili se pobune, poslužili su se najozbiljnijim kršenjima ljudskih prava za koje svi mi u međunarodnoj politici znamo. UN je to dobro dokumentirao kao što smo čuli od eh, prethodnih govornika. Eh, Vijeće sigurnosti usvaja rezolucije još od 2003. i 2004. Ima posebnog izvjestitelja za ljudska prava u Sjevernoj Koreji. Opća skupština usvaja rezolucija još od 2005. A od izvještaja COI-a prije dvije godine znate da je Vijeće sigurnosti usvojilo i nekakav program za Sjevernu Koreju. Stoga su Ujedinjeni narodi bili e, dosta aktivni u bavljenju problemom kršenja ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. A izvještaj COI-a je e, donijelo veliku promjenu u načinu na koji se vide kršenja ljudskih prava u Sjevernoj Koreji i e, u načinu na koji se međunarodna zajednica okupljena oko UN-a bavi tim problemom i mislim da se to mora nastaviti. Sankcije u Sjevernoj Koreji jednostavno neće funkcionirati. Guramo ih pred zid. Stoga moramo usporiti, razgovarati. I to smo učinili, zapravo to činimo već desetljećima, no to jednostavno nije funkcioniralo. Stoga ovo je trenutak da se e, inzistira na odgovornosti i da se drži pritisak na Sjevernoj Koreji. Zašto? Zato što po prvi puta Sjeverna Koreja pokazuje znakove da se osjeća nelagodno. Jako je puno rezolucija e, usvojeno o sankcijama, već pet zbog nuklearnih testova te dalekometnih e, projektila. No ništa od toga. No kad je riječ o kršenju ljudskih prava, bilo kakvo spominjanje na pokretanje postupaka a pred Međunarodnim kaznenim sudom i to o čelnicima, čak i samo lidera, evo na to reagira. Iz bilo kojeg razloga to funkcionira i zbog toga sada moramo svi zajedno ulažiti napore kako bismo održali taj pritisak. Ako se sjećate sa apartheidom u e, Južnoafričkoj republici, 1994. to nije jednostavno palo s neba. Da je apartheid izbačen i da je Nelson Mandela izglasan za novoga predsjednika. Ne, trebalo je jako puno godina međunarodnog pritiska ja se sjećam sveučilišnih kampusa u 80 koji su vršili pritiske na tvrtke poput Nestlea da odu iz e, Južnoafričke republike. Imali su jako dobre momčadi za kriket, ragbi i nisu mogli sudjelovati na natjecanjima. Mislim da ovo nije slučaj sa Sjevernom Korejom. Sjeverna Koreja je i dalje e, dobrodošla na međunarodnim sportskim natjecanjima. Mislim da na taj način šaljemo krivu poruku u toj zemlji. Gospođa Silvija Katerini i doktorica Birkova su e, spomenule neke od koraka koji bi mogli biti e, poduzeti kad je riječ o, odgovornosti. Da, najbolji korak jest da Vijeće sigurnosti uputi e, na Međunarodni kazneni sud odgovorne osobe. No zbog Kine i Rusije i njihova prava na veto, ne vjerujem da će se to dogoditi. Svakako ne uskoro. No još da dodam, što se tiče Kine, Kina se želi natjecati sa eh, SAD-om. Želi preuzeti vodeću ulogu u svijetu. I 2005. kada je dakle na sudu bio Darfur i onda 2011. Libija, eh, Kina se složila sa odlukom suda. Stoga eh, ne možemo reći da se neće nikada to dogoditi sa Sjevernom Korejom kada je pristala na Darfur i na Libiju. Tako da očito je, ako se neke okolnosti promijene, peti i šesti nuklearni testovi za Sjevernu Koreju, e, nema jamstava da će Kina ostati tvrdoglavo pri svojem stajalištu. A uostalom to se e, vrlo negativno odražava i na globalnu ulogu Kine. Ako želi preuzeti vodeću ulogu na svijetu, ne možete samo e, stiskati mišiće i govoriti svima da vas slijede. Kina mora biti e, soft power, mora pokazati da brani određene univerzalne vrijednosti, počevši od ljudskih prava. I zbog toga se ja nadam da će Kina se u nekom trenutku predomisliti i prihvatiti ovaj stav. Jer Kina to mora učiniti ako doista želi postati stvaran lider. A ja se nadam da će Europska unija uložiti sve napore kako bi i dalje uvjeravala Kinu da bude na pravoj e, strani kad je riječ o kršenju ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. Upućivanje na Međunarodni kazneni sud se može ostvariti E, se može učiniti u zemljama koje su potpisnice Rimskog statuta. Ukoliko se krše prava tih državljana. A Sjeverna Koreja nije potpisnica Rimskog statuta, ali recimo zemlje u kojima ti državljani rade, onda one da. A znate da u Europskoj uniji imamo neke zemlje u kojoj imamo e, radnu snagu iz Sjeverne Koreje i morate se zapitati da li oni rade prema istim radnim uvjetima prema kojima rade i europski državljani? Ne. Standardi međunarodne zaštite rada da se primjenjuju na radnike iz Sjeverne Koreje? Ne. U Poljskoj recimo imamo na stotine e, državljana iz Sjeverne Koreje i u Malti također i taj će se broj vjerojatno, mm, taj će broj vjerojatno rasti. Posebice u slučaju Malte, to je zbog kineskih e, tvornica, tvornice u kojima se proizvodi odjeća zapošljavaju radnike iz Sjeverne Koreje. Tako da recimo i to je mm, nešto što Europska unija mora vrlo detaljno e, analizirati i nadgledati i paziti da se e, njihova radna prava ne krše a ako se to događa i to posebice u zemljama koje su potpisnice rimskog statuta e, u tim bi se zemljama mogao pokrenuti postupak pred e, međunarodnim kaznenim sudom zapravo sam bi sud mogao započeti e, s istragom stoga upućivanje vijeća sigurnosti vijeća sigurnosti Međunarodnom kaznenom sudu možda nije jedino, uh, jedino rješenje. Zatim je netko spomenuo i mogućnost osnivanja posebnog tribunala uh, od strane opće skupštine. To je moguće u povelji. Jer ako vijeće sigurnosti ne djeluje uh, u situaciji koja predstavlja prijetnju u međunarodnom miru, a ja smatram da je kršenje ljudskih prava i prijetnja međunarodnom miru, onda mislim da se opća e, skupština može okrenuti rezoluciji UN-a te uspostaviti tako nešto. Univerzalna e, jurisdikcija je još jedna mogućnost. E, istina je, ta se opcija ne koristi vrlo često. Najvjerojatnije najpoznatiji slučaj je e, sudski postupak protiv čileanskog diktatora Pinochea. Mislim da zapravo čak i Belgija da su belgijski, e, da je belgijski sud pokušao osuditi Hutua iz Ruande zbog genocida iz 1994. Tako da eto i to je jedan od mogućih, jedna od mogućih e, opcija kad je riječ o odgovornosti i o provedbi sankcija. Nemam jako puno vremena, tako da neću sada e, ići detaljno u druge mehanizme, ali ima ih još kako, bi se, kako bismo doista izvršili pritisak na Sjevernu Koreju. I na kraju želim reći da ovo nije trenutak za razgovor o tome da li se, da li, se, da li dolazi do kršenja ljudskih prava u Sjevernoj Koreji. Nemamo luksuza da tražimo nove slučajeve. Mm, Slučajeva mnogo, na stotine i to znamo od svjedoka. Ovo nije vrijeme za raspravu o tome da li se te stvari događaju ili ne. Mislim da imamo dovoljno podataka. Ovo je trenutak da razgovaramo o tome što ćemo učiniti. Kakve ćemo mjere poduzeti? Ne možemo sada čekati još pet do deset godina. Recite, vi to stotini tisuća ljudi koji su politički zatvorenici e, u radnim logorima u Sjevernoj Koreji. Recite vi, pa mi razgovaramo sa vašim liderima i možda će se za pet do deset godina stvari promijeniti. Ne znam baš da li će biti presretni sa tom vješću. Mislim da e, je ovaj slučaj lakmus test za Europsku uniju, za Koreju, za UN i za cijelu međunarodnu zajednicu. Kroz 20. stoljeće smo se, smo se snažno borili protiv ovakvih e, zločina i kako sada budemo e, rješavali ovaj slučaj Sjeverne Koreje, će pokazati da li sve ovo što smo izgradili znači nešto i može li se prenijeti u 21. stoljeće. Hvala vam puno. Puno vam hvala profesore Lee na vrlo dramatičnoj prezentaciji e, kršenja ljudskih prava te izazovu zahtijevanja preuzimanja odgovornosti. I na kraju, ali ne manje važano, ja bih htio dati riječ gospodinu Julianu Wilsonu, voditelju odsjeka za Japan, Koreju, Australiju i Novi Zeland iz Europske službe za vanjsko djelovanje. On će predstaviti napor Europske unije da zahtjeva odgovornost. To je značajan izazov u pogledu Sjeverne Koreje. Govorit će o naprimu europske politike, izazovima i prognozama za budućnost. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Zadovoljstvo mi je e, imati priliku obratiti vam, se te susresti e, južnokorejskog veleposlanika za ljudska prava. Kad riječ o e, našim naporima, možda bi e, najprije dati jedan kratki sažetak. Želimo igrati aktivnu i e, konstruktivnu ulogu, a radi se o zapravo kalibriranim instrumentima ovisno o aktivnostima Sjeverne Koreje s obzirom na na oružje za masovno uništavanje i na ljudska prava, moramo nastaviti sa sankcijama. Postoji ujedinjena međunarodna fronta i to je nešto što trebamo iskoristiti. To je prilika da izvršimo učinkoviti pritisak na Sjevernu Koreju. osim tog pritiska, treba reći da Sjeverna Koreja razumije dobro da je pozitivna suradnja moguća i bila bi moguća kada e, bi njihove aktivnosti bile drugačije i ozračje se promijenilo. Međutim, to sada nije slučaj. Potpora, naša potpora odnosi se na dakle e, borimo se e, protiv kršenja ljudskih prava i protiv sprečavanja širenja oružja za masovno uništavanje. Već deset godina Europska unija je započela um, suradnju s Japanom, postoje e, godišnje rezolucije um, u okviru um, Vijeća za ljudska prava u Ženevi. Svaki puta kada se rezolucije usvajaju, e, sve veći broj e, pristalica. Mislim da kao što su eh, prethodni govornici već rekli Sjeverna Koreja ipak na to reagira. Htio bih također zahvaliti eh, gospodinu Liju na odličnoj suradnji eh, zadnjih šest godina. Prije svega tijekom rada i nakon rada iz istražnog povjerenstva. Od tada nismo dobili nikakve informacije prema kojima bismo zaključili da se stanje ljudskih prava u Sjevernoj Koreji popravilo nabolje zapravo upravo obratno. S obzirom na to trebamo eh, ustrajati u pritisku, ne samo putem zagovaranja i godišnjih izjava, već i na druge načine. Dakle, putem eh, ustrajavanja na nastavku eh, dijaloga i ustrajavanju da se odgovornost traži putem Međunarodnog kaznenog suda. E, bilateralni kontakti e, kroz veleposlanstva i politički dijalog će također se nastaviti. Prošle godine smo se pozabavili pitanjem ljudskih prava i rekli smo da je to e, prioritet jednako kao i neširanje oružja za masovno uništavanje. Nastavit ćemo nastavit ćemo s aktivnostima, ali iz očitih razloga ove godine nećemo održati dijalog vezan uz ljudska prava. Nastavljamo i dalje e, se boriti protiv zloporaba i um, ćemo popraviti odnose. Postoje i određeni zajednički interesi za suradnju. To je bilo prije nuklearnih testiranja. Tražili smo prostor za suradnju. 2014. godine e, u okviru univerzal, periodičnog pregleda zaprimili smo jako velik broj preporuka. E, mora se pokazati značajna volja da se popravi situacija u toj zemlji. Međutim, e, to se za sada nije pokazalo e, točnim, pa nemamo planova da za suradnju i nastavit ćemo nastaviti s humanitarnom pomoći gdje je to potrebno. Isto tako ćemo, e, to je nešto što je preporučilo istražno povjerenstvo. Ove godine e, nije, nismo uočili nekakav e, optimizam u Sjevernoj Koreji. S obzirom da se ljudska prava i dalje krše, provode se nuklearna testiranja, a tu je i problem s lansiranjem raketa. međutim uvijek postoji i um, nešto pozitivno u, u, u svemu. U tom svime, svemu bih htio uh, reći da Kina podupire UN-ov paket uh, sankcija i to je prilika da surađujemo uh, bolje sa Kinom um, u svim aspektima naše politike prema Sjevernoj Koreji, uključujući i vezano uz e, stanje ljudskih prava. Slažem se s e, prethodnim e, govornikom koji je rekao da će Kina igrati ključnu ulogu u bilo kojim promjenama koje se odnose na Sjevernu uniju, na Sjevernu Koreju. Tako da ćemo na te odnose staviti e, velik naglasak. Na kraju bih htio reći e, da je potreban oprez. Sada je e, vrijeme da se naglasi potreba za sankcijama i za pritiskom. U svakom slučaju potrebno je da svi pošalju nedvosmislenu poruku, a to je da su potrebne reforme i da trebaju prestati s politikama koje dovode do širenja oružja za masovno uništavanje i e, kršenje ljudskih prava. Isto tako e, postoji nešto što se pojavilo ove godine. E, razgovarali smo s državama članicama. Ne možemo dati konkretne detalje, budući da se radi o povjerljivim stvarima. Međutim, države članice rade na onim pitanjima koje su u okviru njihovih nadležnosti tako da ne mogu e, baš dati puno informacija, ali ono što smo utvrdili sasvim jasno je da e, se takve brojke ne vežu uz druge zemlje, primjerice uz Kinu i Rusiju i države članice se žele pozabaviti tim pitanjem. I iako su brojke ograničene, e, to je potrebno riješiti. Države članice koje, koji se to tiče rađe, rade na tome i to neće postati veći problem. E, ukoliko se e, ništa ne poduzme, te brojke bi mogle narasti. Ispričavam se još jednom što ne mogu dati više detalja. Još jednom bih htio ponoviti da je problem utvrđen e, i države članice rješavaju to na vlastitoj razini i nadamo se da se taj problem koji ste vi dakle spomenuli neće dodatno pogoršati u budućnosti. Hvala gospodinu Julianu Wilsonu. I sada je vrijeme da zastupnici ili eventualno ostali sudionici da daju svoj doprinos. Gospodin Kristijan Preda se prvi javio za riječ. On je zastupnik EPP-a i predstavnik, odnosno zastupnik je, je Rumunjske. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega htio bih reći da sam jako sretan što se danas održava ova radionica. Tim više što već godinu dana pokušavam uvjeriti svoje kolege da da bi e, nagradu Saharov trebalo dati jednom e, zaštitniku, odnosno borcu za ljudska prava. Međutim, nisam uspio uvjeriti dovoljan broj kolega da podrže tog kandidata. To je šteta, jer kad pogledamo e, povijest e, nagrade Saharov, zaključio sam da nikome nismo dali, nikada nismo dali e, tu nagradu nekome ko se borio za ljudska prava u Sjevernoj Koreji, a radi se o kriminalnom e, totalitarizmu, kao što je slučaj sa svim totalitarističkim e, režimima. Iz godine u godinu sve prisutnija glad među stanovništvom. Ovo je jasan primjer dobrovoljnog ropstva ja to otvoreno kažem E, morali smo isto tako ukinuti prijedlog e, mog kluba da se ove godine e, pošalje na neki način pomoć sjevernokorejskom narodu a isto tako postoji nostalgija za komunizmom u našim redovima u Europskom parlamentu. Žao mi je što takvi kolege danas nisu došli kako bi vidjeli e, kako se ponašaju e, komunisti koji su potpuno neodgovorni i da im se radi o zemlji koju vodi osoba koji može, koja može potaknuti rat gotovo e, gotovo nenamjerno. Isto tako tu je neodgovornost Kine. I u tom smislu bih htio reći da o tome smo govorili zapravo i u zadnjoj rezoluciji u siječnju. I dakle ta neodgovornost Kine je jako važna u ovom kontekstu i e, sjever, se osjećaju isto tako E, žrtvama te neodgovornosti e, Kine, jer i e, Kinezi su zapravo žrtve druge vrste totalitarizma koji ima jednu komercijalnu notu i zato je ima podršku Europi. Kada bi Kinezi odustali od podrške vođama Eh, iz dinastije Kim, situacija bi se vrlo brzo promijenila, gotovo preko noći, tako da je odgovornost eh, Kine ogromna i to je nešto što treba jasno reći, jer naši odnosi s eh, Kinom su ambivalentni, to također treba jasno reći i to je nešto što treba naglasiti. Odgovornost komunističke Kine E, je velika i ova situacija u određenoj mjeri je posljedica e, ponašanja Kine. Hvala gospodine Preda. Sljedeći govornik je gospodin Demasmaker. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih zahvaliti svim E, govornicima. Ova je radionica vrlo zanimljiva i ujedno i vrlo važna. E, slažem se s gospodinom Liju, koji je, Lijem koji je rekao da ne možemo više tratiti vrijeme. I e, veliki su tu problemi vezani u stanje ljudskih prava, jer dobro nam je poznato kakva je situacija na terenu i znamo koliko je teško stanje temeljnih ljudskih prava u, komunist, u ovoj komunističkoj diktaturi. Veliki problem je to što je to jedno od najzatvorenijih društava na planetu i praktički nema nikakvog upliva sa strane. E, vrlo je riječ o vrlo zatvorenom režimu. Teško je doći do izravnih informacija. Čuli smo anegdote, primjerice na e, flamanskoj televiziji u Belgiji ima jednu emisiju radi o putovanjima gospodina Vasara. On je vrlo poznati televizijski e, novinar i on je radio na, tom, na toj e, emisiji, odnosno u okviru te emisije, e, radio je na tome da dobije, pri, e, da mu se omogući pristup Sjevernoj Koreji i uspije nakon tri godine. I u toj emisiji smo vidjeli da je Sjeverna Koreja izrazito zatvorena zemlja, nije otvorena turistima. On se htio na neki način više približiti autentičnoj Sjevernoj Koreji, ali to nije bilo moguće. On je mogao vidjeti samo ono što je sjevernokorejski režim mu to dopustio. Rekao je da je otišao u Sjevernu Koreju sa stotinu pitanja, a vratio se s tisuću pitanja. Tako da je praktički nemoguće e, dobiti odgovore vezane uz tu zatvorenu zemlju. Imam vrlo konkretno pitanje. Koliko sam shvatio, Sjeverna Koreja je početkom ožujka počela više surađivati s Vijećem za ljudska prava UN-a. Međutim, sada to više nije slučaj. Pa me zanima ko, koja je posljedica te, te promjene u ponašanju znači koja, koji je rezultat te promjene pristupa. Vijeće sigurnosti un izglasalo nove sankcije Sjevernoj Koreji e, i u novinama sam pročitao isto tako da su, da su to neke od najstrožih sankcija uvedene e, u posljednjih 20 godina toj zemlji. Pa me zanima kakav je, kakve su posljedice na stanovništvo, a kakve su posljedice tih sankcija na režim, što oni misle o tim sankcijama. Europska unija isto je tako postrožila svoj režim sankcija. Postavlja se pitanje hoće li Europska unija sada uvesti neke nove sankcije Čuli smo da Kina daje neke optimistične poruke vezano uz ulogu koju oni mogu odigrati u odnosima sa Sjevernom Korejom, ali dakle koliko sam čuo, sada e, Kina vraća migrante iz Sjeverne Koreje nazad u Sjevernu Koreju, pa nam su potrebne dodatne informacije o tome. To je možda u kontradikciji s onim što smo čuli tijekom ove rasprave dakle govorili smo o sjeverno-korejskim migrantima kojih imaju u Europi na tisuće, ali čuo sam da ih na tisuće rade sada i u Kataru i trenutno pomažu izgradnji infrastrukture za svjetsko prvenstvo i rade u gotovo nepodnošljivim radnim uvjetima i dobivaju samo mali dio plaće koja im je obećana. I rekao bih da se radi o sponzoriranom robstvu i mislim da je vrlo važno da međunarodna zajednica preuze odgovornost. Radi se o cirkusu, cirkusu gdje su zapravo nogometaši kraljevi tako da bih volio da dobijemo određene informacije i o tome. Hvala. Sada predem riječ kolegi Austravićiusu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Nedavno je ekonomist, e, časopis The Economist objavio vrlo zanimljiv članak o Sjevernoj Koreji. Glavni zaključak je da vjerojatno podcjenjujemo u mjeru u kojoj sjevernokorejske vlasti se ponašaju racionalno. Njihova politika temelji se na dobro isplaniranim i dobro prognoziranim e, reakcijama sa zapada. Oni imaju određene planove koje bismo trebali pokušati bolje razumjeti. Općenito se slažem, jer inače kako objasniti da čak i pod sankcijama sjeverno-korejsko gospodarstvo koje je u lošem stanju, no unatoč tome preživljava i oni čak uspijevaju zaobići naše sankcije pa je moje pitanje sljedeće. U kojoj mjeri Europska unija kao i druge zemlje koje su nametnule gospodarske sankcije i e, trgovinske restrikcije Sjevernoj Koreji su uspješne u tome. Postoji li mogućnost da se osmisli e, jedan skupo pipljivijih mjera koje će doista stjerati u kut sjeverne nokorejske vlasti kako i zaslužuju jer u protivnom će doći do petih ili šest, ili šestog ili sedmog nuklearnog testa, a to je nešto što mm, ne predstavlja prijetnju samo regiji, već i cijelom svijetu. Iako znamo da su te aktivnosti e, proračunate i oni su vjerojatno računali na mogući vojni odgovor izvana. Pa se moje pitanje odnosi na učinkovitost, pa čak i na mogućnost odlučnijih e, ekonomskih sankcija koje bi se mogle uvesti Sjevernoj Koreji. Hvala lijepa kolega Austrevičius. Dopustite mi da se da iz pristojnosti pozdravim svakako i veleposlanika e, Republike Koreje i e, njegove suradnike s kojima je došao. Drage kolegice i kolege, poštovani gosti. Sjećam se zadnjih godina Šaušeskovog režima u Rumunjskoj krajem 80 kada se govorilo da se Čaučesko priprema na kupnju, nabavu e, nuklearnog oružja. Dakle, upoznat sam sa situacijom kada se ugroza ljudskih prava javlja usporedo sa prijetnjom širenja e, nuklearnog oružja. Slažem se s veleposlednikom Lijom da nema vremena za strpljenje i drago mi je da Europska unija i odbor za ljudska prava DROA su se snažno opredijelili E, voditi računa o teškoj situaciji e, naše braće u Sjevernoj Koreji, braće i sestara koji pate od situacije. E, čuli smo što znači uloga Rusije i Kine u vijeću sigurnosti. To su to je komunistički režim dugoga vijeka u slučaju Kine, a bivši totalistički komunistički režim e, Rusije sa Sjevernom Korejom nastavljaju svoj ortakluk u podršci neljudskog režima e, Sjeverne Koreje. Ja smatram da je Republika Koreja e, strateški partner e, i da moramo daleko više surađivati s Južnom Korejom i e, oslanjati se na njihovo partnerstvo kroz međunarodnu suradnju i kroz posredovanje Južne Koreje možemo postići rezultate i postići neke osjetne pomake u borbi protiv kršenja ljudskih prava i komunističkog totalitarnog režima Sjeverne Koreje. Mene, to podsjeća na odnos e, bivše zapadne i istočne Njemačke. E, zaista je vrijeme došlo da se e, prebrodi totalitaristički režim Sjeverne Koreje i dođe do ujedinjenja. To je svakako e, nešto što zajednički žele Europska unija, međunarodna zajednica. E, sada dajem još jednom vrlo kratko riječ svima koji su ovdje održali svoje izlaganje. Naši prevoditelji su spremni malo produžiti svoje usluge, što je vrlo ljubazno od njih. Pa, pa predlažem da to učinimo u prvotnom redu slijedu izlaganja. Dakle, najprije gospođa Bilkova. Odnosno, prvo gospodin Wilson. Naime, zamoljen sam da najprije govori gospodin Wilson. Eto, malo ste me uhvatili ste me malo u opuštenoj e, atmosferi. Evo, samo par rečenica možda je najvažnije, nešto od najvažnijega da e, sankcije budu očinkovitije. E, što s trgovinom? 5 milijardi eura dolazi iz Kine, 34 milijuna eura s Europom. Dakle, koliko god stiskali e, naše sankcije, taj bojkat u teoriji ne može imati neki veći efekt. Međutim, treba usprkos tome nastaviti e, vrlo čvrsto, jer postoji politički učinak sankcija. Isto tako i zalaganje za, ljudskih, za ljudska prava. To je nešto e, što Sjeverna Koreja osjeća. Zatim e, treba tješnje surađivati s Kinijom, kao što i gospodin predsjedavajući rekao, istinu, Južna Koreja je oduvijek naš glavni strateški partner jer tu je 80 milijardi e, eura e, trgovina s Južnom Korejom. Dakle, Južna Koreja je svakako strateški partner u regiji, s njima surađujemo dnevno na tome. Što se tiče e, rada i radnika, i što se tiče omjera e, te pojave. Radi se o procjenama, ali ima 50 do 100 tisuća sjevernokorejskih radnika e, u inozemstvu. E, eto, toliko o brojkama mi moramo govoriti s partnerima o tome. Ako želimo se, baviti tim problemom, to mogu samo pojedine države, ali ipak je naša odgovornost da i mi o tome vodimo računa. Glavna taktika koja se promijenila u dijalogu za ljudska prava, mislim da je to samo taktički, tu se e, ništa bitno ne, ne može promijeniti, su potaknute od e, promjenog ponašanja Sjeverne Koreje, ali mislim da je vrlo važno da naši političari pronose poruku da su to ključne politike, dakle spriječavanje, širanje oružja i e, obrana ljudskih prava. E, taj se narativ nije promijenio. One promjene e, koje je bilo u političkom dijalogu nisu bile suštinske, a mi to želimo postići. Mi smo tu udrženi s Kinom i drugim akterima, imamo mogućnost promijeniti taj narativ, ali to je još dug put pred nama. Ne čuje se. Evo još dvije, tri minute. Samo, su, samo ću priopćiti e, neka kratka zapažanja. Što se tiče Kine i načina kako uvjeriti e, Kinu. Kina Sjevernu Koreju smatra tampon zonom u odnosu prema SAD-u. Ključno je dakle uvjeriti Kinu u to da E, Ujedinjena Koreja ne predstavlja opasnost po kinesku sigurnost. I drugo, ponovno ujedinje, ujedinjenje bi imalo velike efekte na sjeverno-istočnu e, regiju Kine. Zamislite ujedinjenje Koreje a Južna Koreja ima granice e, sa Kinom, sa velikim tvrtkama koje su spremne na investicije na sjeveroistoku Kine. Dakle, Kina sada odvaguje koristi i nedostatke, a mi moramo uvjeriti Kinu da ujedinjenje donosi više koristi i to pod južnokorejskim vodstvom. još nešto o sankcijama i pitanju pogađaju li više vladu ili stanovništvu. Ako govorite e, s bilo e, kojom osobom koja je napustila Sjevernu Koreju, a ja sam e, to činio, svi će vam reći pitat će zašto Južna Koreja pruža i druge zemlje pružaju toliko pomoći sjeverno-korejskom režimu jer to zapravo prema njima samo produžuje e, održava na životu taj režim i produžuje spatnje stanovništva. E, mislim da treba čuti što ti ljudi govore. Situacija u Kataru Tamo je oko 200 e, radnika e, iz Sjeverne Koreje koji su e, protjerani od tamo, ali mislim da dolaze novi ljudi. I rekli ste da ih ima i dosta u građevinskom sektoru. Nadamo se da će to njihovo izbacivanje pri pomoći unapređenju radnih uvjeta za onih koji još uvijek rade u Kataru ili koji dolaze. Govorili ste o e, ropstvu i e, iskorištavanju radne snage. Pa e, poanta je u tome da oni ne dobivaju novac izravno. Iako tako u ugovoru možda ne piše, njima se plaća ne isplaćuje u stvarnosti. Oprostite, nije se čulo. E, pitanje je bilo zašto Kina štiti Sjevernu Koreju što se tiče e, tužbe na Međunarodnom kaznenom sudu. Govorili smo o napretku koje Kina postigla u međunarodnoj politici. Ali ne smemo zanemariti činjenicu da je veliko pitanje čak i kad bi došlo do uključivanja Međunarodnog kaznenog suda, što će se dogoditi? Hoće li se taj sud moći baviti zločinima prije 2002 ili bi to bilo moguće samo za zločine nakon 2002. A ovo je ključno pitanje u raspravi. Zatim je tu pitanje e, napretka e, Kine, kao što smo i prije čuli, no Čuli smo da je bilo prisilnog vraćanja iz Kine u Sjevernu Koreju, to se ne može jednostavno e, previdjeti. Građansko civilno društvo i države trebaju udruženo mm, odlučiti koje će koruke sljedeće poduzeti i vodeći računa o tome koji snose najveću odgovornost za te zločine. Čuli smo da se vodi evidencija o svim tim zločinima i da se mora voditi računa e, kakve su jurisdikcije za koji slučaj. Hvala lijepa. Sada gospodin Pačevo Pardo. Evo, samo dvije točke. Slažem se s veleposlanikom glede Kine, moramo pratiti ekonomski razvoj sjeverno isteka Kine. E, službenici iz Kine kaže da bi ujedinjenje bilo e, štetno, poruka mora biti ne da bi to bilo korisno. E, ne, ne postoje potpun otpor prema ujedinjenju i kineski utjecaj je ograničen. Od 1992. imamo diplomatske odnose sa Sjevernom Korejom i to se može tako i čitati o službenim e, glasilima. Treba e, govoriti o mogućim koristima za Kinu ako se situacija E, mijeni. Što se tiče sankcija, pitanje je treba li ih dalje provoditi. No, e, ako Sjeverna Koreja nastava e, testiranje nuklearnog oružja, onda treba jasnije voditi politiku. 90 smo imali prvu nuklearnu krizu, bilo je razgovora sa Clintonovom vladom, nakon sljedećeg testiranja Marlene Opet je opet otišao u Pyongyang. E, nakon trećeg e, razgovori e, tisuće devet nakon nuklearnog testiranja nema više političkog angažmana. Dakle, bit će sve više provokacija i testiranja ako se ne reagira adekvatno. To treba ići ruku pod ruku. Gospođa Bilkova, budući da sam bila tako dugaška prošli puta, sad ću biti kraća. O mogućnostima uspostave tribunala e, preporučam Europsku da ne kreće tim putem e, nema dogovornog tumačenja te rezolucije to bi mogao biti opasan presedan. Drugo, o e, odnosima između UN-a i Kore na području ljudskih prava. Promijenio se stav Sjeverne Koreje, ali je bilo selektivno. Prihvaća neke e, mehanizme što, što je UPR, ali odbija druge na primjer svakogodišnju rezoluciju ili specijalno posebnog izvjestitelja o Sjevernoj Koreji. Prema tome, kako god želite vidjeti, ta čaša je poluprazna ili polupuna. Hvala lijepa e, svim e, govornicima, hvala vama na strpljenju. E, o ovoj žalevrijednoj situaciji možemo reći da dijalog između Sjeverne Koreje i uh, UN-a je uh, prekinut. Jako je važno da pododbor za ljudska prava ponovno pokrene dijalog sa Sjevernom Korejom i u tome vas molimo za podršku i za podršku dakle Južne Koreje, to jest e, Republike Koreje. Hvala lijepa i ugodan dan.